Good morning. Good morning, everybody. We have been uh, trying to uh, open up some minute of courtesy. Dobro jutro svima, dali smo nekoliko minuta počeka svima prije nego što krenemo, da se malo zagrijemo. Sada na početku nove godine, kao prvo bih vam htio zaželiti sve najbolje i sretne nove godine svima ovima koji su ovdje. Doista vam želim sve najbolje želim reći da imamo velike očekivanja, velike nade da ćemo sve dobro odraditi u ovoj 2020. godini stoga evo sada na početku samo sve najbolje svima. I kao drugo, kako bismo sada na ovom prvom sastanku Odbora Libe. Prvo da usvojimo dnevni red. Dopustite mi da vam e, kažem da imamo sljedeću izmjenu e, točke dnevnog reda, dakle točka e, deset 11, ta dva izvješća za koje je izvjestitelj gospodin Lenars će se odgoditi nema prigovora, onda možemo izmijeniti dnevni red u ovom obliku. Zatim jezični režim, to znate, svi su jezici raspoložili ovaj, ovaj, put, osim, to mi je žao, e, finskog, irskog, latvijskog i litavskog. Zatim imamo usvajanje preporuka koordinatora. Kao prvo imamo imenovanje izvjestitelja za izvješća. Gospodin Rob Ross je izvjestitelj za e, etičke aspekte umjetne e, inteligencije, robotike i s time poveznih tehnologija. Te isto tako je Rob Ross i kolega izvjestitelj za jedno mišljenje o umjetnoj inteligenciji. Te preporuke ćemo usvojiti i onda nas to dovodi do obavijesti o delegiranim i provedbenim aktima. Znate da je da smo 16.12. zaprimili e, četiri e, nacrta provedbenih e, akata komisije i tu se radi o tome što moraju oni koji se za kratkoročne vize prijavljuju u Maroku poniti kao dokumente, zatim provedbena odluka i aneks koji se tiče operativnih uputstava za izdavanje vize na vanjskim granicama za moreplovce i zatim provedbena odluka i aneks koji se tiče operativnih uputstava za ispunjavanje i lijepljenje e, naljepnice za vize. Zatim isto tako imamo i jedan aneks vezan uz e, ono što se zahtjeva e, za praćenje performansi zajedničkog sustava BMS. Mi smo vam prenijeli to da smo zaprimili te provedbene akte i to putem biltena odbora LIBE, a imali smo interni rok za E, predlaganje prigovora koji je bio 6. siječnja u 12 sati i nismo zaprimili niti jedan prigovor. Zatim imamo i tri nacrta provedbenih e, akata komisije, njih imate ovdje pred sobom. To su tehnička pravila za stvaranje poveznica između podataka i različitih informatskih sustava Europske unije i zatim e, specifikacije za tehnički postupak za SP. Da, izvolite. I također sam vam prenijeli to da smo zaprimili te akte i da nismo e, dobili nikakve prigovore na njih. Možemo e, dobiti isto tako i zapisnika, a tu se radi isto tako i o prihvaćanju preporuka koordinatora u skladu s člankom 214. poslovnika. Imate dokumente o sastanku koordinatora koje možete pronaći u vašim dokumentima za ovaj sastanak kojeg smo podijelili svim članovima odbora LIBE. I nakon svih ovih najava sada možemo krenuti onda sa dnevnim redom. I to nas dovodi do točke broj 4 dnevnog reda. Zajedno sa točkom broj 5 imamo tu zajedničku raspravu. I tu se radi o sklapanju sporazuma o statusu između Europske unije i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za Europsku graničnu obalnu stražu te sporazum o statusu između Europske unije i Republike Srbije gdje se također radi o Agenciji za Europsku graničnu obalnu stražu u Republici Srbiji. Za obje te teme je izvjestiteljica naša kolegica Betina Volat. I stoga vam sada dajem riječ kako bi se nam predstavili vaš, vaše dokumente i zatim ćemo čuti nešto od izvjestitelja u Sijeni. Izvolite, gospođo Volat, e, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče, i za ovom uvodu. Nakon onih potrebnih odluka vijeća imamo sada i potpise e, obih ovih država, dakle Srbije i Crne Gore, e, na sporazumu i sada možemo rad na ovom dosijeu vezno uz te dvije države nastaviti. Ova dva sporazuma o statusu bit će temelj za to da se provode zajedničke misije od strane Agencije za Europsku graničnu i obalnu stražu koju znamo pod kraticom Frontex i e, te dvije države traži se e, e, suglasnost parlamenta za odobrenje tih sporazuma o statusu. Kao što svi znate, e, pregovori se odvijaju između Vijeća i država Zapadnog Balkana o tome već od 2016. godine i već i prije revizije mandata Agencije za europsku graničnu obalnu stražu koju smo napravili 2019. godine. To je, to je usvojio još prošli parlament na kraju prošlog saziva. Već je isto tako i u prošloj uredbi iz 2016. godine bilo tako da je operativno djelovanje agencije u trećim državama bilo u toj uredbi predviđeno. uklopiti u jedan pravni okvir i tek kada imamo onda takve odredbe možemo njihov rad oblikovati sklapanje službenih e, pravno obvezujućih sporazuma e, zamjenjuje neslužbena radna pravila i stoga je to ona, onaj alat s kojim možemo stvoriti transparentnost te mogućnost da imamo i parlamentarnu demokratsku kontrolu na tim djelovanjima. U ovim sporazumima o statusu za Crnogoru i Srbiju se e, opisuje obuhvat djelovanja, zatim civilna odgovornost, kaznenopravna odgovornost te zadaće i misije i zaslani E, članova tima te agencije. E, posebice želim naglasiti članak 9 u sporazumu o statusu, jer u tom članku naime stoje odredbe o tome kako se trebaju svi pridržavati temeljnih prava. U Crnoj Gori i u Srbiji će dakle članovi tima agencije morati poštivati e, temeljna prava i temeljne slobode, između ostalog i e, pravo na pristup e, pravednom postupku azila, da se odriču bilo kakvih degradirajućih načina postupanja, diskriminacije, da se, će se pridržavati pravila non-refulmana i tako dalje. Zatim prava djece i pravo da osoba može uživati u zaštiti privatnosti i zaštiti e, privatnog života. Te isto tako tu imamo i načelo nediskriminacije. E, temeljna prava su ono osjetljivo područje za koje ćemo mi u budućnosti kao zastupnici posebice pripaziti kada se radi o djelovanju agencije jer upravo oni koji djeluju ime e, Europske unije moraju se pridržavati temeljnih prava i nekondicionalno ih poštivati. Osim toga, potrebni su nam i učinkoviti e, mehanizmi za ulaganje pritužbi. Ono što trebamo tražiti je to da komisija u svim budućim pregovorima o sporazumu o statusu već prije početka e, pregovora e, procijeni situaciju po pitanju temeljnih prava u trećim državama te da onda rezultate te procjene s mjesta prenese isto tako u Europskom parlamentu. Kako bismo mi kao parlament mogli proveli, provesti pravilnu E, analizu e, provođenja sporazuma o statusu nam je potrebna najviša razina transparentnosti. I stoga pozivam komisiju i agenciju da nam u budućnosti pravovremeno predaju e, sadržajno izvješće o svemu tome što su napravili u trećim državama. U to spada i obveza za agenciju da procijeni kako zada suradnja sa trećim državama. To će se onda uključiti u godišnje izvješće za tu pojedinu agenciju. Ono što je važno kada se općenito usporede sporazumi o statusu je to da možemo vidjeti da su ti sporazumi dosta različito sastavljeni i da je zabrinjavajuće da upravo odredbe koje se tiču posebnih prava onih članova agencije koje djeluju u ime trećih država da nisu na jedinstven način formulirani te da niti se ne poklapaju klauzule o nediskriminaciji što može dovesti sve više do pravne nesigurnosti. I stoga je bitno da u budućnosti sporazumi o statusu imaju jednake formulacije s tim ugledi. Zaključno što treba reći da su ova dva sporazuma o statusu u e, skladu sa onome kako bi trebalo izgledati sporazum u statusu i stoga ja predlažem za parlament da damo našu suglasnost. Vrlo kratko što se tiče rokova, e, datum za podnošenje amandmana je 21. 21. siječnja. 28. E, siječnja ćemo najvjerojatnije voditi raspravu i glasanje u odboru, a zatim e, planiramo isto tako usvajanje ovih izvješća na plenarnoj sjednici u Ožujku. Zahvaljujem svim zastupnicima na suradnji i veselim se e, i daljnjoj e, podonosnoj suradnji s njima. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Volat. A sad ćemo čuti nešto od izvjestitelja u sjeni. Prvi izvjestitelj u sjeni je gospođa Mecola iz EPP-a. Izvolite, dajem vam riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, sretna vam nova godina. Hvala sretna i vama. I hvala i Betini Volat na njenom radu, na ove dvije na, na ova dva nacrta preporuka vezanih uz sklapanje sporazuma o statusu sa Crnom Gorom i sa Srbijom, posebice što se tiče djelovanja koje provodi Agencija e, za Europsku graničnu obalnu stažu u tim trećim državama. Kao što smo već rekli, ovo nije prvi sporazum o statusu za koji parlament e, treba dati svoju suglasnost. Imamo e, te sporazume koje većine e, sastavni dio pravno obvezujućeg okvira za djelovanje agencija gdje imamo dakle, članove tima koji imaju izvršne ovlasti u tim državama. Treba isto tako naglasiti činjenicu da su ti sporazumi o statusu striktno gledano nešto što je treba biti prema prvoj uredbi iz 2016. godine, a to je sada zamijenjeno sa uredbom iz 2019. godine koju sam ja pratila kao izvjestiteljica i u tom smislu imamo sada ažurirane odredbe, ove najnovije uredbe koje bismo onda mogli isto tako uključiti u operativne planove e, u tim sporazumima o statusu s tim dvijema državama. Hvala. Sada u ime kluba Renew gospodin e, Šmeka je izvjestio u sjeni. Hvala vam lijepa i hvala izvjestiteljici na njenom radu. Vrlo kratko mogu reći da smo kao klub Renew spremni dati podršku ovim izvješćima i da smo za to da parlament e, da suglasnost e, za sklapanje tih sporazuma. Mi smo naravno kao klub dugogodišnji e, pobornik rada agencije Frontex i toga da imamo pravno obvezujući okvir sa zaštitom temeljnih prava s čime ćemo onda imati transparentnost i polaganje računa za agenciju Frontex eh, kada ona radi, kada ona radi u trećim državama. To je nešto što je svakako dobro došlo. A osim ovih različitih eh, tema koje je izvjestiteljica spomenula, imamo u tim sporazumima statusu nekoliko manjih problema, jer kao što ste rekli, imamo različit jezik kada se radi o kazneno-pravnoj odgovornosti, kada se radi o tome kada bi članovi e, agencije se mogli recimo pojaviti kao svjedoci u kazanim postupcima u Srbiji i u Crnoj Gori. Tu postoji razlika između ta dva sporazuma što je čudno i što bi se da u budućnosti trebalo e, usuglasiti. I zatim postoji još jedna druga tema koju možda valja naglasiti, iako je vrlo dobro da imamo ljudska prava i nediskriminaciju kao odredbe u tim sporazumima ono što bismo mogli očekivati u tom tekstu je to da bismo se izričito mogli referirati na bilo europska ili međunarodne, bilo europske ili međunarodne e, dokumente o ljudskim pravima, primjerice Europska povelja o ljudskim pravima ili Međunarodna povelja o ljudskim pravima ili bilo koji e, sporazum sa razine Ujedinih naroda. Formulacija u sporazumu je dobra, ali mislim da bi za pravnu sigurnost bilo bolje kada bismo imali izričito reference na te dokumente, ali kao što sam evo već rekao, to su manje problematične točke. Mi sve u svemu podržavamo to izvješće, podržavamo i, te sporazume i glasat ćemo za. Hvala. Hvala, a sada u ime zelenih govorit će izvjestitelj u sjeni Romeo Franc. Unfortunately, um, chair, he's not there. Gospodine predsjedniče, on nažalost nije ovdje, ali možda ja mogu nešto reći u ime kluba zelenih. Sretna vam nova godina, hvala. Da, što se tiče transparentnosti i toga da nam su nam potrebne e, jednake odredbe, da nam je to vrlo važno i činjenica da agencija tu djeluje izvan e, područja Europske unije, da e, se agencija treba pridržavati europske pravne stečevine uključujući dakle, i povelja. A osim toga želim zahvaliti izvjestiteljici i reći da možemo prihvatiti to izvješće. Hvala. For ECR, it'll be shadow Mr. Stanislav U ime ECR-a, gospodin Bručinski uh, ovdje, ne, gospodin uh, Kopačini, želite li vi nešto reći? Pa samo da kažem da on je ovdje danas, ali da mi podržavamo izvjestiteljicu i da je to za nas sve u redu. Hvala vam. A Sira Rego u ime kluba GUE nije ovdje. Izvolite, gospođa Bjork. Moram reći da mi nismo bili za to da Frontex djeluje u trećim zemljama. Mi se i dalje toga držimo. Mislimo da ne postoje potrebna jamstva a posebno mi se čini da bi to bilo važno za ovu regiju gdje se događaju ozbiljna kršenja europskog prava kao i međunarodnog prava. Hvala. Možda da čujemo što nam komisija može reći. Gospodin Oliver Seifert. Hoćete li vi uzeti riječ? Hvala vam. I sretna nova godina svima vama. Kao što znate, sredinom 2015. godine Zapadno-Balkanska ruta bila je jedna od najznačajnijih. Frontex tada nije imao mandat za razmještanje granične straže u trećim zemljama, tako da su 2016. godine su zakonodavci donijeli uredbu o graničnoj i obalnoj straži što omogućuje Frontexu da razmješta timove na području trećih zemalja da kako uz e, prethodnu privolu te treće zemlje i temeljem ovoga sporazuma. Kao što je već e, spomenuo izvjestitelj i prije stupanja na snagu, mi smo završili pregovore sa svih pet e, zemalja Zapadnog Balkana prije stupanja na snagu nove uredbe o Europskoj graničnoj i obalnoj straži. Naš cilj bio bi da svih pet sporazuma temeljem uredbe iz 2015. postanu operativni do kraja ove godine uz moguće razmještanje granične i obalne straže. No vidjet ćemo hoće li to biti moguće. To će također ovisiti i o tome koliko će se ostvariti napredak u svih pet zemalja Zapadnog Balkana. Za nas je bio važan ovaj eh, sporazum Međutim, pregovori sa ovim zemljama su zadobili vlastitu dinamiku jer se situacija razlikuje u pojedinim zemljama i one nemaju jednak interes. Ono što smo mi pokušali s naše strane jest da zadržimo horizontalni pristup za glavne elemente, što znači razmještanje timova Europske granične i obalne straže isključivo na vanjskoj granici Europske unije temeljem uredbe iz 2016. godine. To se sada razlikuje u novoj uredbi. Zatim ovlasti Europske granične i obalne straže moraju biti jednaki u svim sporazumima. Pravila za kompenzaciju štete također su ista u svim sporazumima te imamo odredbe o temeljnim pravima u svim tim sporazumima. Što se tiče temeljnih prava, već je rečeno da postoji jedna manja razlika primjerice u ovome sporazumu sa Srbijom. S jedne strane, Srbija nije htjela da se spomene promjena identiteta, e, provjera identiteta. Oni tvrde da to ne postoji u srpskom e, pravnom sustavu, kao što su istaknuli izvjestitelji u sjeni, timovi Frontexa te Europske granične i obalne straže u potpunosti se moraju pridržavati pravne stečevine Europske unije, tako da moraju se pridržavati članka 10. direktivi o azilu koja eksplicitno spominje pitanje rodnog identiteta prilikom provjere zahtjeva za azilom. Što se tiče temeljnih prava u međunarodnom pravu, mi smatramo da je to obuhvaćeno člankom 12. a vezano uz preostale međunarodne obveze, tu smo istaknuli da sve, svi međunarodni zahtjevi koji postoje za zemlje Zapadnog Balkana poput Europske konvencije o ljudskim pravima u potpunosti su na snazi Dakle, ostaju na snazi. Kao što sam rekla, mi bismo htjeli da do kraja godine spomenutih pet sporazuma postanu doista operativni. Slažemo se što se tiče ovog harmoniziranog zajedničkog pristupa i uzet ćemo u obzir i novu uredbu o Europskoj graničnoj obalnoj straži koja je stupila na snagu u prosincu, tako da ćemo izmijeniti ovih e, pet sporazuma sukladno tom novom pristupu. Time ćemo dodatno harmonizirati ove još postojeće razlike. Zatim smo spomenuli još jedno pitanje, to je spomenuo izvjestitelj u Sjeni, a vezano uz svjedoke. Što se tiče svjedoka, imali smo zahtjev e, zemalja Zapadnog Balkana da se mogu saslušati svjedoci i u nacionalnom postupku. Međutim, ovdje je uveden još jedan dodatni element, ali zapravo ne vidimo ovdje neku veliku razliku. A to je bilo dakle jedno od pitanja koje je bilo izuzetno važno za tu E, zemlju Zapadnog Balkana. Evo, nadam se da sam uspio odgovoriti na vaše dosadašnja pitanja. U redu. Sada ponovno dajem riječ vama, gospođa Follet. Hvala vam lijepa izvjestitelju Sjena na vašim doprinosima i na daljnjim pojašnjenjima i e, primjedbama komisije osobno gledano bih ja na kraju naglasila da bih rado da je zajedničko djelovanje agencija i tih država na temelju ovih sporazuma o statusu, da je to nešto što će dovesti s jedne strane do veće sigurnosti, ali što će s druge strane dovesti i do pridržavanja temeljnih prava, neovisno temelji li se to na eh, konvenciji o ljudskim pravima i na našoj povelji o temeljnim pravima, da će to dovesti do eh, toga, jer oboje obje strane su nešto što se može pomiriti. Dakle, ne može biti ili ili, nego i i. Kod država Zapadnog Balkana se radi o našem e, neposrednom susjedstvu, a pojačana suradnja znači povjerenje, ali i odgovornost. I perspektiva pridruživanja sa preostalim državama Zapadnog Balkana na sreću još i dalje postoji, a pojačana suradnja sa našim susjedima je nešto nešto što će imati korist svi. I veselim se daljnjoj konstruktivnoj suradnji te zahvaljujem. Okay. Thank you for that. If that is enough. U redu, hvala. To bi bilo sve. I tu dolazimo sada do sljedeće točke dnevnog reda, to je točka broj 6, pitanje za pisani odgovor, upućeno komisiji od 18. rujna 2019. godine. Riječ je o nezakonitom korištenju baze podataka Schengena britanskih vlasti i nekolicine članova kluba Renew. Sada ćemo dati riječ komisiji. Eh, Mi smo već razgovarali u više navrata o tome, to je nešto što izaziva zabrinutost. Radi se o tome da su neki članovi kluba Renew uputili pitanje u rujnu a do sada nije dobiveno pisano očitanje e, u roku od šest tjedana kao što je definirano stavkom 3. poslovnika. To je pravilo 138. zapravo. S obzirom na to da nije bilo pisanog očitanja, očitovanja, komisija je pozvana da pruži usmene informacije na sastanku. Tako da ćemo dati riječ gospodinu Marku Solonu koji je voditelj odjela za informacijski sustav za granice, migracije i sigurnost. Koliko sam shvatio, komisija će nam pokušati usmenim putom, putem dati svoje očitovanje. A oni koji su postavili pitanje moći će dati svoje obrazloženje, a preostali će moći također dati svoje komentare. Što se tiče ove točke koje, za koje smo predvidjeli 30 minuta, predlažem da doista pokušamo da se ograničimo vremenski. Dakle, ovdje je iznesena sugestija dvije minute za one koji žele uzeti riječ, no najprije da damo riječ komisiji. Izvolite. Hvala. Dobro jutro svima. Što se tiče roka za odgovor na pisano pitanje. Komisija se ispričava na kašnjenju u očitovanju na ovo važno pitanje. Predsjednica von der Leyen je zatražila od svih članova kolegija da doista vode računa da na vrijeme odgovaraju na pismena pitanja zastupnika Europskog parlamenta, tako da vam mogu jamčiti da ćete uskoro dobiti odgovor. Što se tiče samog pitanja i procesa evaluacije, kao prvo želim spomenuti da komisija nije u mogućnosti iznositi komentare o izvješću evaluacije vezano uz šengenski sustav, tako da vam ne mogu govoriti o samom sadržaju, nego samo o određenim postupovnim koracima koji se tiču ovog dosija. Kao što znate, posjet za evaluaciju šengenskog sustava u Velikoj Britaniji odvio se u 11. mjesecu 2017. godine kada je komisija donijela ograničeno izvješće 5. mjesecu 2018. godine te to proslijedila parlamentu i vijeću. 16. svibnja 2018. godine komisija je predstavila glavne nalaze ovog izvješća radnoj skupini za Schengen. Radna skupina je razgovarala o tom izvješću na sastanku održanom 19. lipnja 2018. godine. Tom prilikom su također razgovarali o dvije opcije za nastavak rada. Kao prvo, uzimajući u obzir da nije moguće poduzeti nikakve korektivne mjere, te da Ujedinjena kraljevina treba biti isključena iz SISA. Druga opcija da se predloži komisiji da iznese neke opcije e, i da mogućnost Ujedinjenoj kraljevini da iznese svoj akcijski plan. Donesena je odluka da se e, Velika Britanija ne isključi iz sis te da se komisiji omogući da nastavi postupak evaluacije, te da Velika Britanija dobila priliku da iznese neke korektivne mjere. Međutim, komisija je evaluaciju stavila na čekanje s obzirom na pregovore o Brexitu i s obzirom na pripremu za scenarij u slučaju izlaska bez sporazuma. Komisija sada razmatra nastavak postupka evaluacije te želi usvojiti preporuke s obzirom da će Ujedinjena kraljevina biti odnosno s obzirom da će koristiti ovaj sustav tijekom prijelaznog razdoblja i to od kraja prosinca 2020. odnosno do tada, a e, to prijelazno razdoblje moglo bi se produžiti za godinu do dvije. Okay. U redu, čuli smo stajalište komisije. Je li to u redu? Ima li nekakav nastavak? Nema. Klub Renew će vam predstaviti pitanje. bilo je 15, 16 ili čak 20 zastupnika koji su predstavili pitanje. Sofie Inteveld će predstaviti pitanje u ime kluba Renew. Da, hvala vam. Kao prvo jedna mala ispravka komisiji vezano uz odgodu odgovora. To je zapravo propust davanja odgovora, budući da nije zaprimljen nikakav odgovor. Iznenađuje me ovo usmeno očitovanje komisije kao prvo je rečeno da ne žele komentirati povjerljivi dokument, a dokument je dostupan javnosti. Ja vas doista molim sve u ovom odboru da pročitate to izvješće. To je doista šokantno. Na svakoj stranici se govori o vrlo ozbiljnim problemima i propustima u primjeni SISA. I nemojmo zaboraviti da ta zemlja nije u Schengenu zato što ne želi biti dio Schengena, ne želi biti niti dio Europske unije, no s obzirom na našu dobrotu mi smo im dali pristup Schengenskom informacijskom sustavu, oni se ponašaju kao pravi kauboje. To je jedini način na koji se može okarakterizirati ovo ponašanje. Ja sam još jedan put prošla kroz izvješće i moram reći da je sadržaj doista šokantan i da, činjenica da su oni izrađivali nezakonite kopije, iz tog razloga je to procurilo u medije i mi smo postavili ovo pitanje. Dakle, samo, to je samo po sebi šokantno, no na svakoj stranici možete čitati o teškim propustima, kako je to nazvao evoluacijski tim, ja bih to nazvala namjernim propustima i zlouporabom prava pristupa sustavu. I ono što mi se čini možda najnevjerojatnijim jest e, izostanak e, bilo kakvog reciprociteta. Mi dajemo Ujedinjenoj kraljevini pristup sustavu čijeg ne žele biti član i to pod pretpostavkom da će to doprinijeti našoj sigurnosti, odnosno da će oni surađivati s nama u pitanju borbe protiv terorizma, a na kraju se to ne dogodi. Vi ste nam, e, komisija nam je dala dvije opcije. Ili da se iz njih izbaci iz sisa ili da im se da mogućnost da predlože neke korektivne mjere. Ja znam koja bi bila moja opcija, da ih odmah s mjesta isključimo iz sustava. Ako se netko ponaša kao kriminalac, onda završi u zatvoru. Nećete mu reći pa daćemo ti neko vrijeme da predložiš korektivne mjere. Ne, ako osoba krši zakon, ide u zatvor, gotovo. Točka. E, kolege, mislim da moramo biti kritični i prema sebi. Jer iskreno rečeno ja nikada nisam u tome sudjelovala, ali mi ovdje imamo i sustav za praćenje provedbe Schengena. Kako je to moguće da se ovo nikada nije pojavilo na dnevnom redu? Ako se komisija ovako ponaša prema Ujedinjenoj kraljevini, što je s drugim zemljama i kakva su tu kršenja u provedbi? Doista me ovo šokira. Zaključno, možemo reći da nas komisija nije u potpunosti informirala o svemu, da odbija preuzeti odgovornost u tome da se pobrine da šengenski sustav bu ima svoju cjelovitost i integritet, tako da komisija zapravo propušta obaviti svoju dužnost u naspram građana. Drugo, Ujedinjena kraljevina, ne znam kako to pristojno formulirati, nije zemlja koja briga za pravila niti za preuzete obveze, a i dalje ima pristup Sisu. I treće, ovaj dom očito isto tako nije bio dovoljno kritičan prema svemu tome i četvrto uskoro ćemo ući u pregovore s Ujedinjenom kraljevnom o budućim odnosima. Ako je to način na koji Europska komisija sagledava trenutne odnose sa Ujedinjenom kraljevnom dok je ona još uvijek članstva i dok je još uvijek zapravo pod nadzorom e, suda, što to znači za budućnost? To znači da oni u buduće ne smiju imati pristup šengenskom informacijskom sustavu i točka. I ako se naš e, partner u pregovorima pokazao ovako pouzdanim, onda moramo vrlo jasno reći da to nije partner s kojim možemo surađivati u najmanju ruku ne pod ovakvim okolnostima. Hvala vam. Zastupnica Dali se javila za riječ. Hvala. Slažem se sa ovim pisanim pitanjem. Jako sam razočarana u usmeni odgovor Europske komisije. Mislim da je ovdje potrebna jedna opsežna istraga, ali na osnovu onoga što smo do čuli nema naznaka da će se to dogoditi. Tu moramo utvrditi tko je primio te podatke, tko je baratao tim podacima, koje, državne, koje državna tijela imaju te kopije, te na koji način su treće zemlje dakle, došle do tih podataka. Ovo je doista ozbiljno kršenje sigurnosti. Imamo tu i izjave povjerenika Kinga, dakle, koje će konkretne korake poduzeti, ali sve druge države članice također imaju probleme vezane uz ovo pitanje. Zanima me koje su to države. Mislim da bi ovdje komisija trebala biti jako otvorena i reći što je sa zaštitom ovih baza podataka. I to e, kažem kao članica ove radne skupine koja se bavi nadzorom Schengena i Observer je objavio ove podatke, a članovi naše radne skupine nisu imale uopće pristupa tim podacima. Doista sam šokirana nedostatkom podataka koji nam uopće nisu stavljeni na raspolaganje. Julian King je također dao izjavu u tom članku, rekao je da se održavaju povjerljivi razgovori sa pojedinim državama članicama, mislim da to valja razjasniti. Ma evo i dvije godine nakon ovog otkrića ovog slučaja nema takvih dijaloga. Dokumenti bi trebali biti objavljeni, ne bi trebali biti označeni oznakom povjerljivosti. I moramo doista dobiti uvid u ono što se dogodilo. Ljudi kojih se ovo tiče treba imati pravo na pravni lijek i moramo zato raspolagati sa potpunim informacijama. Također, e, brine me želja američkih vlasti da putem e, Cloud Acta i Patriot Acta pokušaju doći do ovih e, podataka. Dakle, tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova raspolaže odgovarajućim e, hardverskim e, infrastrukturama, a pak britanski home office također, dakle, e, inzistira da ima autorsko pravo nad ovim podacima kojima raspolaže. Riječ je o privatnim podacima, dakle, privatnika, odnosno privatnih lica, pojedinaca. Molim vas da dovršite, kaže predsjedateljica. Zanima me je li komisija odbila ovakve tvrdnje, dakle da je riječ o intelektualnom vlasništvu Velike Britanije i hoće li dakle vlasti Ujedinjene kraljevine obrisati sve ove podatke ili će ih e, jednostavno hoće li ih negdje zaključati, hoće li spriječiti njihovu distribuciju? Smatram da su ovo sve jako važno pitanja na koje treba dati odgovor. Hvala vam. Zastupnica Sipel ima pravo na riječ. Zamolila bih sve da se drže dodijeljenog vremena za riječ, kaže predsjedavateljica. Hvala vam. Evo, mislim da je ovo još jedan jasan primjer koji pokazuje da bi se i komisija i parlament trebali ne samo oslanjati na donošenje novih zakonodavnih propisa, već bismo se trebali osigurati u provedbu već donesenih zakonskih propisa. Očito je da ovdje postoji jedna velika praznina. Drugo, podržala bih sve ono što je rekla kolegica Sophie Intoveld i naglasila bih e, dva elementa njezinog izlaganja. Dakle, koje su opće posljedice ovog djelovanja? Nije dovoljno samo reći, postoje tu neka otvorena pitanja vezana uz neke druge države članice. Što činimo da poboljšamo situaciju i da se osiguramo odgovarajuću provedbu? Već sada bih htjela uputiti zahtjev i reći da bi komisija trebala odgovoriti na ovo pitanje i izvijestiti ovaj odbor o posljedicama onoga što ću utvrditi. Drugo pitanje. Riječ je o budućem odnosu sa Ujedinjenom kraljevinom. Znam da mnogi govore da je važno imati e, usku suradnju s tom zemljom po pitanju sigurnosti, ali što to znači u kontekstu nezakonite uporabe podataka? Htjela bih tu i malo proširiti pitanje. Pristup šengenskoj bazi podataka. Možda se slične situacije događaju i s nekim drugim bazama podataka i to bi trebalo također uzeti u obzir kada govorimo o budućem odnosu sa Ujedinjenom kraljevinom. Hvala. Zastupnik Hvala. Istina je da je Ujedina kraljevina ovdje nezakonito došla do podataka, ali nije riječ samo o kršenju prava na privatnost već je riječ i o našoj sigurnosti. Ujedinjena kraljevina ne sinhronizira baze podataka. A to znači, ukoliko se tamo zabilježi jedno uhićenje, oni to neće vidjeti i osumnjičenik, osumnjičenik može pobjeći iz Ujedinjene kraljevine. Dakle, riječ je o, našem, o našoj sigurnosti. Tamo se podaci mijenjaju, ažuriraju, mijenjaju se oznake. To znači velike rizike po našu kolektivnu sigurnost. Imamo dakle ovu odgodu u, u odgovaranju na ovo pitanje. Smatram da je to neprihvatljivo i se, krši se poslovnik parlamenta. Dakle, i odbijanje da se danas usmeno odgovori također nije prihvatljivo. Jasno je što stoji u poslovniku i u pravilnicima obaveza je komisije da odgovori na pitanja i ovi dokumenti uopće ne bi trebali biti označeni oznakom povjerljivo. Riječ je o kršenju evropskih zakona. I ne bi se smjeli skrivati od ove radne skupine koje se bavi Schengenom. Kao što je Sofie Interveld rekla, trebali bismo spriječiti pristup Ujedinjenoj kraljevini ovoj bazi podataka, sve dok se ne dođe do sporazuma s tom zemljom. S obzirom na povjerljivost ovog izvješća možemo li održati saslušanje iza zatvorenih vrata kako bismo za vas stvorili uvjete u kojima ćete odgovoriti na naša pitanja recite nam što vam je potrebno i koji tu uvjeti moraju biti ostvareni kako bismo ovome mogli ostvariti odgovarajući dijalog jer vi jednostavno morate odgovoriti na ova pitanja. Hvala. Za kraj ove, ove rasprave kolegica Intervelt će dobiti riječ da zaključi Mm, hvala. Ja imam jedno dodatno pitanje koje bih uputila komisiji. Ova kršenja su utvrđena već 2015. Komisija se time bavila 2017. Utvrdila da se tim kršenjima uopće nije bavila. Zašto nije odmah donesena odluka da se ovu zemlju isključi od pristupa SIS-u? nema nikakve tu koristi u smislu zaštite sigurnosti. Dakle, koji su razlozi koji su nagnali Europsku komisiju da ima mogući nastavak pristupa SIS-u, kada oni očito evo, se nisu htjeli baviti ovim kršenjem. Ovo je bilo namjerno činjeno. Zašto je komisija odlučila dakle, toj zemlji ne dokinuti pristup toj bazi? Bien, eh, por parte de la comisión Nos gustaría saber si eh, quieren tomar la palabra. Hvala. Hoće li predstavnik komisije odgovoriti? Imate li nešto za dodati? Thank you, Madam Chair. Thank you for these questions. Hvala vam na pitanjima. Čuli smo ovdje neke pretpostavke, pa bih na njih odgovorio. Ovaj članak iz i Observera ne odražava e, sadržaj izvješća. Izvješće o nadzoru Schengena, dakle ne govori o ovom transferu podataka prema SAD-u. Imamo zakonodavstvo koje se bavi SIS-om, koje sadržava odgovarajuće odredbe, oni su vezani uz sigurnost, povjerljivost i zaštitu osobnih podataka. Osim toga, to zakonodavstvo jasno ističe da se ti podaci ne mogu prebaciti trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. I u izvješću se eksplicitno spominje da američka vlada ne bi mogla zatražiti podatke iz SISA, dakle, niti omogućiti pristup e, privatnim kompanijama tim podacima u skladu sa tamošnjim Patriot e, aktom. S obzirom na to da ne možemo komentirati ovo izvješće, kršenje pravilnika o zaštiti informacija ne može dovesti do promjena dakle, načina na koji se upravlja ovim povjerljivim informacijama. Ovaj članak objavljen na Twitteru i on ne utječe na prirodu ovog izvješća koje je označeno kao povjerljivo. Izvješće je službeno eh, upućeno parlamentu i vijeću i o njemu se već raspravilo u svibnju 2018. godine i to na radnoj skupini za nadzor Schengena. Dakle, komisija je tu na raspolaganju da raspravi i komentira ovo izvješće i to na takvoj vrsti e, sastanka, dakle, u takvim okolnostima. Htio bih također podsjetiti da parlament prima sva izvješća koje se tiču evaluacije Schengena i to odmah čim ih komisija izradi. Eh, si terminado No. Jeste li završili, pita predsjedateljica? Nisam. Htio bih podsjetiti članove ovog odbora na jednu činjenicu. Mogućnost Ujedinjene kraljevine da koristi ove podatke nije odluka koju je donijela Europska komisija. Također ne može donijeti odluku da se toj zemlji zabrani pristup toj bazi podataka. Imamo dva prijedloga o kojima smo razgovarali na sastanku radne skupine. Njih je izradilo vijeće, a ne komisija. Hvala, ovdje ima više elemenata Koordinatori bi mogli nastaviti raspravu na ovu temu. Drugo, radna skupina za nadzor Schengena. bi mogla e, poboljšati, odnosno produbiti svoju analizu i to sve u skladu sa dogovorom koordinatora. S obzirom na veliko nezadovoljstvo koje postoji kod autora ovog pitanja, Smatram da je ovo tema kojom bi se trebali baviti koordinatori koji će utvrditi trebali nastaviti raditi na ovom pitanju. S obzirom na to da kasnimo sa našim dnevnim redom, ja bih predložila da pređemo na iduću točku dnevnog reda. Dakle, točka broj 7. Riječ je o službenom putovanju u posjet Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama, ovaj posjet e, se održao krajem listopada i danas ćemo saslušati izvješće o tom službenom putovanju. makar taj posjet je održan u skladu sa poslovnikom Europskog e, parlamenta. Tamo smo uputili tri naša zastupnika – i zastupnica Katerina Kinići je vodila tu delegaciju posjeti. Ona će biti ta koja će nam predstaviti izvješće. Un honor dare la palabra. Gracias. Grazie, grazie molte, presidente. Hvala vam, predsjedateljica. Dakle, krajem listopada, točnije 30. i 31. listopada je odbor Libe posjetio Europski centar za praćenje droga i ovisnosti. A zapravo sam <laughs> samo ja predstavljala odbor Libe, imali smo tu male teškoće, kolege nisu više mogli e, sudjelovati u tom putovanju. Dakle, također tamo nije bio prisutan i direktor e, tog centra. Međutim, Putovanje je ipak održano i mogu reći da je izvrsno prošlo i to zahvaljujući sjajnoj organizaciji, dakle samog centra. Njega je predstavio e, dr. Fabian Pereira, šef izvršnog ureda i sjajan posao je održalo, obavilo tajništvo odbora Libe i želim im zahvaliti. Naročito želim zahvaliti doktorici Mojri Andranelli i također bih zahvalila našim političkim savjetnicima klubova zastupnika. Svi su oni dali sjajan e, doprinos u e, organizaciji ovim, ovog službenog putovanja. Dakle, ovaj posjet je održan tri godine nakon posljednjeg posjeta i uspjeli smo provjeriti način na koji centar radi, tamošnju metodologiju, ali smo vidjeli i kakva je situacija sa raširenošću fenomena ovisnosti. To obuhvaća i nove psihoaktivne tvari koje su se pojavile na tržištu Evo, više detalja ćete naći u mom izvješću. Ja ću vam ukratko ovdje predstaviti što se dogodilo. Dakle, prvi dan posjeta, problem ovisnosti. Vidjeli smo da je od 2017. zabilježen veći broj smrtnih slučajeva koji su povezani sa ovisnošću. U većini slučajeva, u smrtnih slučajeva u pitanju su bili dakle opijati, najraširenija tvar u Europi je kanabis te heroin, ona je ova tvar koja je najraširenija i koja izaziva najveći broj smrtnih slučajeva. 2017. ih je bilo 8200, 8200 smrtnih slučajeva postaju i više od 9000 ukoliko tu pribrojimo i Norvešku. Oni imaju dogovor sa centrom vezan uz razmjenu podataka. Ono što posebno zabrinjava vezano je uz problem ovisnosti jest pojava novih psihoaktivnih tvari. Od 2017. se nadzire mm, fenomen njihovog širenja. Ima ih ukupno 730. Međutim, i taj broj raste zato što se stalno na tržištu pojavljuju nove psihoaktivne tvari. Tu je fentanil, riječ je o analgetiku i anestetiku koji se inače i putem svojih derivata koristi i u ljudskoj i u veterinarskoj medicini. Međutim, ukoliko se koristi na neodgovarajuć način, ona postaje psihoaktivna tvar koja se lako može pronaći na tržištu i putem ilegalne online trgovine. I najmanje doze ovog analgetika mogu prouzročiti veliku štetu i opasne su. Nažalost, njima se jako lako trguje jer se može podijeliti u jako male doze. Imamo dakle sustav brzog uzbunjivanja Europola i putem njega je obavljeno više od 1700 zapljena ove tvari. Međutim, ova tvara se dalje jako lako širi na tržištu droga. Dakle, ovim se radnjama bave organizirani kriminal, zemlje porijekla su Južna Afrika, dakle Zapadna Azija i Sjever Afrike. Međutim, imamo tu i neke nove dijelove svijeta i zemlje Indija i Kina koje su postale važne zemlje proizvodnje i porijekla droga. Ugotovo možemo govoriti o industrijskoj razini, dakle u proizvodnju novih psihoaktivnih tvari. Dakle, dobili smo jedan jako precizan okvir kada je riječ o tipologiji i raširenosti tvari koje izazivaju ovisnost na europskom tržištu. Drugi dan misije je bio posvećen produbljivanju upoznavanja aktivnosti Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti. Dakle, vidjeli smo i kakva je situacija sa proračunom kojim raspolaže centar. Oni e, su pod vanjskom evaluacijom od strane Europske komisije i to svakih šest godina. I ta evaluacija je održana početkom 2017. i dovršena je 2018. Vanjska evaluacija je tako potvrdila da ovaj centar funkcionira jako dobro. Također je stavljeno u prvi plan kako postoje još mjesta za poboljšanje njihovih aktivnosti. Primjerice može se povećati vidljivost njihovog djelovanja. To bi omogućilo i bolji protok informacija kojima centar raspolaže. I dakle, to bi se moglo poboljšati u odnosu na, odnosu na današnju situaciju. Međutim, ova vanjska evaluacija nije pružila pokazatelje kada je riječ o širenju područja primjene aktivnosti agencija i na druge vrste ovisnosti. To se već događa u nekim europskim zemljama, primjerice u Portugalu. Tamo je pristup ovisnosti širi od isključive ovisnosti o opijatima. Tu su primjerice uključene ovisnosti o internetu, o kocki ili alkoholu. Što se tiče financijskih aspekata za 2020. omotnica za centar je ostala stabilna, iako su troškovi osoblja porasli. Međutim, to nije stvorilo teškoće u radu centra. Oni su nastavili sa svojim sjajnim radom i uspjeli su na taj način maksimizirati učinak e, iz raspoloživih resursa. Ukratko, smatram da na kraju mogu zaključiti da je misija omogućila da provjerimo izvrsno funkcioniranje centra kada je riječ o njihovoj radnoj metodologiji. Također smo uspjeli provjeriti da su tamošnje aktivnosti konkretna potpora politikama e, koje se bave dakle, borbama protiv ovisnosti i trgovine drogom. Oni poružaju konkretne, objektivne, e, povjerljive informacije koje možemo također usporediti a vezani su uz drogu i ovisnost. Također mogli smo provjeriti i vidjeti kako je važno zadržati financiranje na zadovoljavajućim razinama, to je vezano uz trenutne pregovore vezano uz višegodišnji financijski okvir za iduće financijsko razdoblje. Potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva koje bi trebalo i povećati ukoliko se poveća dakle, područje djelovanja ovog centra. Također smo uspjeli provjeriti kako bi se aktivnosti centra mogle dodatno evaluirati i vrednovati. Tijekom ovih e, susreta smo ustvrdili kako je tijekom posljednjih godina došlo do porasta ovisnosti sa teškim posljedicama. E, izvršna direktorica Europola je još jednom naglasila, to ćete pronaći i u našem opsežnom izvješću koje ćemo predstaviti krajem siječnja. Vidjet ćete da je trgovina drogom jedan od najunosnijih poslova mm, organiziranog kriminala i oni zahvaljujući tim zaradama dakle mogu financirati druge vrste kriminaliteta. Potrebno je zato o ovim stvarima podrobno razmisliti i razvijati politike za borbu protiv droge, dakle koje će se baviti zaštitom zdravlja naših građana, zato što je riječ o velikoj prijetnji, naročito za mlađu populaciju, ali je to povezano i sa pitanjima sigurnosti jer govorimo o borbi protiv trgovine drogom. Zato bih eto rekla da je ovaj posjet bio iznimno značajan i važan, da je pozitivno zaključen, te da je ostavio u prvi plan izvrstan posao koji obavlja tamošnji centar za praćenje droga i ovisnosti. Hvala vam lijepa gospođo Kinići. Srdačno vam zahvaljujemo na ovom vrlo preciznom i opsežnom e, izvješću o službenom poslovanju, a vrlo nam je drago isto tako sviđati da ova agencija dobro radi, da je njihova radna metoda pouzdana i usporediva, te da postoji tu i daljnji potencijal za e, poboljšenjem što se tiče raspoloživih financijskih resursa. A osim toga, su raspoloživi podaci o ovisnosti o drogama i e, o smrtnim slučajevima e, zbog e, preduzimanja sa drogom, nešto što je za nas vrlo zanimljivo jer se nadam da ćemo onda moći s time dovesti do određenih poboljšanja. Ipak moram reći da smo jako zabrinuti zbog tih problema koje postoje u našim državama članicama znamo da to dovodi do velikih zdravstvenih problema, ali isto tako i do psiholoških problema, posebice za mlade ljude koji su ovisni o drogama. A sada jedno pitanje e, svim prisutnima. Želi netko komentirati o ovu točku? Ne? A da, ipak izvolite imate onda riječ. Da, hvala vam gospođo predsjedateljice. Nedavno sam pročitala izvješće Europske unije o drogama za 2019. godinu. To je izvješće koje je objavilo ovaj centar, objavio ovaj centar i to je vrlo snažno izvješće i slažem se s time da ovaj centar obavlja izvrstan posao. Ali između ostalog smo tu saznali da je kokain u velikom porastu u Europskoj uniji i da Poljska iz koje ja dolazim da se smatra najvećim tržištem za kokain na području Istočne Europe. U izvješću stoji da se tijela vlasti bore protiv toga te da se trenutno e, obježavaju rekordno velike količine kokaina e, u Europskoj uniji, a samo je Poljska 2019. godine devet puta uspjela zaplijeniti kokain, a za 2018. godinu nema niti podataka o tome. Možda vi možete to komentirati, možda znate više o tome. Zanima me kako centar analizira prioritete država, resurse, kada pogledamo te brojke, primjerice za Poljsku. Ok. Eh, ha pedido también la palabra el señor Arbanitis. Hvala vam. Izvolite, kolega zastupnik. Sorry, Gospodine Vanitis, hvala vam. Ja sam, nažalost, bio bolestan i nisam mogao sudjelovati na ovom službenom postovanju. ali želim vam reći nešto iz vlastitog iskustva. Ja sam bio član Centra za praćenje situacije po pitanju droge i ovisnosti o drogama i potpredsjednik sam javnog tijela koje se bavi ovim pitanjem u Grčkoj. I moram reći da je ovaj centar izvrstan način, izvrstan instrument za programe za liječenje ovisnosti o drogama za naše pojedine države. I naše strukture koriste i sva ta znanja kako bi izradile nacionalne strategije što se tiče ovisnosti o drogama i korištenja droga. Ja osobno e, poznajem i e, direktora tog centra te osoblje centra i u njih imam doista potpuno povjerenje. Što se tiče našeg rada u pet godina, htio bih reći da imamo jedan novi fenomen u Europi, posebice u državama koje se nalaze u kriznoj situaciji. To je politoksimanija, toksikomanija. radi se o tome da onaj najsromašniji sloj u društvu koji, su, koji je prije bio ovisan samo o jednoj tvari, sada koristi nekoliko tvari, uključujući alkohol i druge tvari, zbog čega su onda višestruko ovisni. i to onda dovodi do toga da se nalaze još i u gorem stanju nego prije. Također imamo i problem sa sintetičkim drogama, to je nešto za što posebice dobro znamo u Grčkoj. I centar bi se trebao otvoriti i baviti se i drugim vrstama ovisnosti, ovisnostima o e, kocki, e, o e, internetu i o ovom fenomenu kojeg sam navala u politoksikomaniji. To je doista izvrstan instrument kojeg Europska unija ima na raspolaganju. Čak smo predložili da se poveća i proračun za taj centar. A paralelno bismo trebali dakle, koristiti te instrumente i razvijati i jedan jedinstven europski model koji će nam omogućiti da se nosimo sa tim izuzetno ozbiljnim problemom. Predsjedateljica prekida govornika. Da, hvala. Samo još jedan trenutak. Znam da u Grčkoj već mladi sa 12 godina počinju biti ovisni o drogama. Hvala vam. Da, to je doista e, zastrašujuće. Ispričavam se, moram vas sada prekinuti jer ima još danih javlja za riječ. Zahvaljujemo gospođi Hinići na isepnom izvještaju. Hvala i gospodinu Arvanitisu na ovaj uvid kojeg nam je dao. I sad prelazimo na sljedeću točku, a to je točka 8 e, na dnevnom redu. Radi se o predstavljanju e, rezultata ad hoc izaslanstva odbora Libe e, koje je otišlo na Maltu od 2. do 4. prosinca 2019. godine. Gospođa Intveld je vodila tu, to izaslanstvo i sada će nas izvijestiti o tome. Zahvaljujemo vam na vašem radu. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Mislim da mogu biti dosta kratka. Da ću vam samo kratak pregled toga što smo napravili kao izaslanstvo. jer od kad smo posjetili kao izaslanstvo tu državu, parlament je o tome raspravio 18. E, prosinca je parlament i usvojio već e, rezoluciju o tome, dakle zaključke smo već e, izveli, ali ipak neovisno tome mislim da je korisno izvijestiti ovaj odbor o tome što smo radili, kako je zadao program a prije nego što to napravim, e, bih htjela zahvaliti tajnišu zato što su doista napravili čuda e, u organizaciji e, posjeta naših zaslanstva, jer su oni u samo nekoliko dana sve uspjeli složiti, a program je bio izvestan i doista bih im htjela zahvaliti na tome. Koji je bio razlog zašto smo sa tako malo vremena unaprijed otišli na to putovanje? Zbog toga je bilo to zbog toga što je došlo do napretka u policijskoj istragi o ubojstvu novinarke Dafne Galicije. Mi smo namjeravali tako i tako otići na Maltu, ali nešto kasnije, no smatrali smo da je bilo važno biti prisutni tamo, da smo prisutni tamo u tom trenutku. Zašto? Iz nekoliko razloga. Kao prvo da iz prve ruke nešto naučimo o tome što se događa i svrha putovanja izaslanstva nije samo da prikupimo informacije, da razgovaramo s ljudima, već isto tako i to da pošaljemo jedan jasan signal od strane Europske unije da nam je stalo do toga, da smo zabrinuti i da smo prisutni tamo, te da isto tako i promatramo što se događa. Održali smo sastanke sa predsjednikom vlade, sa zamjenikom predsjednika vlade, sa ministrom pravosuđa i to utorak ujutro. Sastali smo se i s predsjednikom i sa e, državnim odvjetnikom, sa načelnikom policije, sa njegovim timom i posebice sa voditeljem e, istrage o ubojstvu. Razgovarali smo sa e, predsjednikom parlamenta, sa voditeljem oporbe a također smo isto tako razgovarali sa predsjednicama obitelji novinarke Galicije, sa eh, aktivistima, sa pripadnicima civilnog društva, sa eh, isto tako pravosudnim osobljem. S smo dobili jednu dosta dobru sliku o situaciji. A što se tiče zaključka, Mislim da je jedan važan zaključak bio svakako taj da je konačno došlo do značajnog napretka u istrazi o bojstvu, ali isto tako i da postoji vrlo zabrinjavajući manjak napretka što se tiče povezanih istraga vezanih uz osobe koje su svakako bile osobe od interesa u tom slučaju. Od našeg putovanja vidjeli smo da je došlo do daljnjeg napretka, ali smo isto tako vidjeli da tamo gdje je trebalo doći do napretka, da se to zapravo i nije dogodilo naknadno. Također smo rekli da smo zabrinuti zbog toga što je predsjednik vlade najavio da će odstupiti i to bi se trebalo dogoditi za nekoliko dana, ali smo smatrali, a ja osobno i dalje osjećam, da činjenica da je ostao na vlasti još nekoliko tjedana kasnije toga da je to velika prijetnja za e, tu istragu, a njegovo djelovanje od tada, moram reći, nije odagnalo taj moj strah. Pozdravili smo to što se e, jedna neovisna i javna isto tako istraga pokrenula, što je dovelo do novih dokaza i do novih e, iskaza svjedoka. Također smo rekli da Europol tu ima vrlo pozitivnu ulogu. Također smo zabilježili činjenicu da smo imali preporuke Venecijanske komisije i da je nastavni rad na tome započeo, ali mi bismo voljeli da to ide brže i da to ide detaljnije. No, drago nam je vidjeti da se barem s time krenulo. Kao što sam rekla, postoji manjak napretka po pitanju istraga o pranju novca, korupciji i e, s time povezanim e, kaznim dijelima i posebice što se tiče osoba od interesa, to je nešto što nas zabrinjava. A rekli smo da smo zabrinuti također i zbog slobode medija te sigurnosti novinara, što je naravno jedno s drugim povezano. I zatim, na posljedku, na temelju nalaza s te misije, nalaza s prijašnjih misija prijašnjih e, praćenja situacije smo u rezoluciji to napravili, ali smo isto tako i tamo na licu mjesta rekli da tražimo da se odmah stupi u dijalog sa malteškom vladom u okviru e, onih odredaba od vladene prava i žalim što sve do dan danas se to nije dogodilo, iako je Europska komisija rekla da je zabrinuta i poslala je pismo malteškoj vladi što je već više nego što je prošla komisija napravila u dvije i pol godine. Dakle, nešto se tu pomiče, ali čini se da je sve to i dalje malo priplaho. I na kraju krajeva, kada smo se vratili, smo sastavili dva pisma. Jedno pismo upućeno komisiji s tom porukom, a isto tako smo uputili pismo i vijeću, zato što su se čelnici vlada i država sastali na Europskom vijeću, a Jozef Muskat je tamo sam bio prisutan na tom sastanku, te smo pozvali od vijeće da razgovara o tome i oni su potpuno se zanemarili naš poziv kao što to i obično biva u vijeću, ali barem se nadam da će biti dovoljno pristojni i odgovoriti na naše pismo kako bismo barem mogli dobiti neku informaciju o tome zašto su odlučili ne razgovarati o tome. To je moj izvještaj s te misije i želim zahvaliti isto tako i članovima izaslanstva kao prvo na tome što su u zadnji e, čas e, oslobodili e, svoje programe. Mi dolazimo iz različitih političkih pozadina, imamo različita pitanja za koje smo osjetljivali, ipak mislim da smo radili u jednom vrlo kolegijalnom duhu, da smo bili konstruktivni i stoga zahvaljujem kolegama na tome. Hvala. Thank you for the presentation of your report, Mrs. Hvala vam, gospođo Intveld, na predstavljanju vašeg izvješća. Kao što ste primijetili, ja sam morao neko vrijeme napustiti panel kako bih e, ispunio jedan drugi neizbježiv e, angažman e, u mom programu kao predsjednik odbora i zahvaljujem kolegici što je bila toliko ljubazna i zamijenila predsjednika za to vrijeme a također bih htjela iskoristiti ovu priliku i reći da cijenim rad kojeg obavlja tajništvo koje nas prati, koje priprema za nas stvari i koje je omogućilo da jedno izaslanstvo odbora Libe može otputavati na Maltu u tako kratkom roku i da tamo mogu obaviti svoj posao, te zahvaljujemo svima koji su to organizirali i to u tako kratko vrijeme. To je bilo izuzetno zahtjevno, bilo je izuzetno mnogo vremenskog pritiska. A sada molim vas da čujemo nešto od e, drugih e, članova tog izaslanstva koji su bili prisutni tamo i koji su prisutni sada ovdje. Mislim da ćemo krenuti sa kolegicom solom. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala i Sofiji i svim e, članovima delegacije na vrlo ozbiljnoj suradnji. Zahvaljujem e, i vama i Sofiji, svim savjetnicima, svim e, članovima tajništva koji su radili danonoćno kako bi to omogućili. Vidjeli smo da je to bila vrlo osjetljiva misija što se tiče sadržaja, ali što se tiče i trenutka. Od te misije smo vidjeli nešto nadrealistično. Naime, ubojstvo Dafne e, Galicije te e, naknadno prikrivanje tog ubojstva je nešto što se stavilo u vezu sa uredom predsjednika vlade i sada e, se ne zna što će se dogoditi s Maltom. Predsjednik vlade je rekao da će ovaj tjedan odstupiti, ali je proteklih 40 dana kao i proteklih godina proveo tako što je pokušavao oslobiti našu instituciju jednu po jednu i e, otežati njihov rad. E, ljudi su izašli na ulice, tražili su istinu, pravdu i polaganje računa, to doista ne bi trebalo biti previše za zatražiti. Sin Daphne Glic jednom rekao da ne može doći do pravde bez promjena i on je bio u pravu da kažem otvoreno odlazak e, gospodina Muskata neće riješiti sve one pomene koje smo imali prilike vidjeti na toj misiji. Na protekloj plenarnoj sjednici parlamenta smo imali priliku usvojiti rezoluciju i tu smo naglasili nekoliko e, pitanja koje Malta mora riješiti što se tiče e, nedostatka u Ustavu, što se tiče načina na koji poštujemo zakon, što se tiče E, toga kakve nadležnosti imaju parlamentarni zastupnici e, što se tiče imenovanja e, pravosudnih osoba. A ovaj parlament također podržava malteški narod i sada se nadamo da ćemo konačno izaći iz ovog razdoblja vladanja gospodina Muskata i njegove stranke. Ali ovdje se ne radi samo o Malti instrument koji Europska unija ima kako bi zaštitila ljudska prava u svakoj državi članici treba poboljšati. Hoće li to biti pomoću novog mehanizma vladavine prava, pomoću europskog zakonodavstva da se e, to poboljša ili putem drugih načina da se zaštite novinari. A mi u ovom parlamentu se moramo povinuti da te promjene uslijede brzo i da budu drastične. I stoga još jednom zahvaljujem svima na tome što su omogućili ovu misiju. Zahvaljujem svim kolegama jer su bili otvoreni, htjeli su vidjeti što se događa na Malti. Uspjeli smo usvojiti i e, rezoluciju sa velikom podrškom iz e, čitavog političkog spektra u ovom domu proteklog prosinca, što je velik signal e, nade i solidarnosti prema malteškom narodu. Ja znam za izazove s kojima je naša država suočena, ali e, sigurna sam isto tako i da ćemo uspjeti e, sve to postići. Hvala. Sada možemo čuti nešto od drugih članova tog izaslanstva. Gospođa Sipel, imate riječ? Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja bih kao prvo isto tako htjela svima zahvaliti jer znamo da je ta misija se organizirala u jako kratkom roku, dakle bilo je potrebno obaviti velik posao u jako kratkom roku e, što se tiče tajnje, što se tiče osoblja, što se tiče savjetnika i mislim da je to doista bio veliki izazov. A i posao nakon misije da se pripremi izvješće već u, za petak nakon misije, mislim da je bilo nešto što je dovelo do još dodatnog rada i stoga zahvaljujem svima na tome što je to bilo moguće i možemo i provjeriti hoće li to biti potrebno ponoviti jednom kasnije. Zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali u misiji, jer iako se možda politički razlikujemo e, međusobno, kada sad radi o nekim točkama, je ipak atmosfera među kolegama bila dobra i mislim da smo uspjeli e, provesti misiju u jako dobrom ozračju. Što se tiče današnje rasprave, želim naglasiti ono što je rekla naša kolegica Sophie Intveld. Dakle, u neku ruku e, nema smisla ući u sve te detalje, jer iako raspravljamo tek danas o e, izvješću s temisije. imamo zaključke temisije koji su već uključeni u rezoluciju koju smo usvojili u prosincu prošle godine. I stoga mi je vrlo drago što mogu sada pratiti rezultate ograde, jer kao je već e, rečeno, započelo se s radom da se izmijene zakone, da se izmijeni ustav, ali mislim da je isto tako i korisno to što komisija pratite razvoje kako bismo se pominuli da doista dođe napretka u radu i to vrlo brzo. Isto tako naglašavamo da treba podržati istragu od strane maltaških e, tijela vlasti Posebice kada se radi o prekograničnim aspektima, to je barem moj stav, da je to nešto što je doista dobrodošlo, što je potrebno kako bismo napredovali i u ovoj specifičnoj istrazi. I stoga mislim da za danas nemamo što za nadodati jer smo svi već sudjelovali u raspravi o ovome u prosincu, ali naravno da se moramo za nekoliko mjeseci vratiti na ovo kada dođe do prvih rezultata vezano u sve ono što smo tražili da se poduzme i stoga bih danas htjela samo zahvaliti svima koji su stav koji su radili na tome da omoguće ovu misiju. I mislim da trebamo vidjeti isto tako i koje zaključke možemo izvesti e, na temelju onoga što već, već sada znamo, na temelju promjena do kojih treba doći i da vidimo što to znači za sveokupnu situaciju u Europskoj uniji e, što se tiče svih aspekta, dakle slobode medija, slobode civilnog društva, ali isto tako i što se tiče pranja novca, korupcije i drugih aspekata i mislim da moramo saznati kako se možemo nositi s time u svim drugim situacijama, a da pritom naravno ne zaboravimo na tu specifičnu situaciju u Malti. No mislim da je sveukupna slika mnogo šira od e, toga. Hvala gospođo Sipel, a sada gospođa Kanko iz ECR-a. Hvala. Ja bih također zahvalila tajništvu odbora Libe na učinkovitom radu i potpori i savjetnicima iz mog kluba. Zahvaljujem također i kolegama, članovima delegacije, uključujući i voditelju delegacije. Svima zahvaljujem na vrlo kvalitetnoj suradnji na ovom putovanju za utvrđivanje činjenica. Pred nama je sada ovo izvješće. Mislim da možemo svi vidjeti koliko je ozbiljna situacija na Malti i prije i sada. Kao što smo čuli od kolegice Macole. Svrha ove, ovog posjeta bila je da se prikupe činjenice te da sve države članice ispunjavaju najviše standarde u Europi, pravila koja usvajamo u Briselu na temu vladavine prava i borbe protiv korupcije moraju se doista provoditi diljem Europe. I nadam se da će ovo izvješće pružiti korisne informacije članovima ovoga odbora te institucijama Europske unije u daljnjem radu. Ovo sigurno neće biti kraj našeg rada na ovoj problematici. Biće potrebno vremena prije nego što se ponovno stekne povjerenje malteške vlasti. Ono što je ključno za vjerodostojnost ovakvih putovanja za utvrđivanje činjenica i rad ovoga odbora jest da se doista radi o tome da se prikupe činjenice. Ne radi se o tome da mi donosimo nekakav sud. Mi jesmo političari, ali naš cilj nije prikupljati političke bodove, nego otkriti činjenice kako bismo mogli dati jednu sveobuhvatnu ocjenu o tome provodili se vladavina prava ili ne, te da se uspostave odgovarajuće mjere za budućnost i da učinimo ono što je najvažnije od svega, a to jest da se doista ispuni pravda za članove obitelji Dafne e, Karona Galicija. Hvala vam. Zastupnik Avrganitis je ovdje iz kluba GUE. Mi u klubu GUE odlučili smo poslati gospodina Kuluglo na ovaj službeni posjet. On je radio kao novinar na ovoj priči, tako da nam se činilo da bi bilo dobro da pošaljemo nekoga tko je već upoznat sa situacijom. Prije svega, mi bismo rado zahvalili Sofi koja je pomogla u funkcioniranju odbora. Ja čak nisam niti iz njezine, njezinog kluba zastupnika. Što se tiče Jana Kučaka, dakle novinara iz Slovačke koji je ubijen, u Europskoj uniji vidimo da stradaju novinari zato što razotkrivaju korupcijske afere. Mislim da doista trebamo doći do same srži priče. Mislim da su kolege već rekli ono što je najvažnije i smatram da ovo može biti početak jedne dublje istrage. Hvala. Ima li još komentara? That is not the case. If there are no further comments. Ako nema više pitanja. Would you like to? speak? Izvolite. Ja bih htjela reći nešto općenito prije nego što sam postala eurozastupnica. Bila sam zamjenica povjerenice za ljudska prava u Poljskoj, kao što vam je svima poznato. Adam Bodnar, povjerenik za ljudska prava, iskoristio je svoje ustavne ovlasti te je redovito intervenirao kada je bilo slučajeva kršenja vladavine prava u Poljskoj. I žao mi je što moram reći da rješenja mm, Europske unije nisu bila učinkovita. Sve više država bilježi kršenja vladavine prava što se odnosi i na Maltu. Mi moramo biti u stanju reagirati, no što učiniti? Članak sedmi u slučaju Poljske i Mađarske ne daju rezultate kao što se pokazalo. Mislim da bi doista novo europsko vodstvo trebalo izvesti one koji su odgovorni pred lice pravde i trebalo bi provesti mehanizme kao što su financijski mehanizmi koji će odvratiti neke druge zemlje od sličnih e, problema. Još jedan dodatni komentar, gospođa Intervel. Da, ja ću vrlo kratko, u potpunosti se slažem. Ne možete govoriti o Europskoj uniji kao takvoj. Parlamenti su bili vrlo aktivni, komisija je bila aktivna u nekim situacijama, a najveći problem je vijeće koje ne preuzima odgovornost za vladavinu prava u Europskoj uniji. Oni naprosto odbijaju to učiniti. Ja ću uputiti zahtjev predsjedniku da podsjeti vijeće na naš upit e, u prosincu kada smo pitali kada ćemo dobiti odgovor na to zašto nisu stavili pitanje Malte na dnevni red e, sastanka Europskog vijeća u prosincu. U redu, slažem se s vama. Želim samo napomenuti da namjeravam biti prisutan na prvom sastanku Vijeća ministara unutarnjih poslova i pravosuđa e, pod predsjedanjem Hrvatske, to će biti u siječnju i mislim da će to također biti prigoda da se istakne važnost ovih pitanja koja se odnose na vladavinu prava, demokraciju i temeljna prava u državama članicama. Komisija je također prisutna, možda bi predstavnik komisije želio nešto dodati ovome. Ako želite, izvolite, možete uzeti riječ. Uh, Hvala, gospodin Gabrielis iz uh, glavne uprave za pravosuđe. Želim samo potvrditi da je Didier Reiner uputio pismo ministru pravosuđa na Malti gdje se postavlja isto pitanje. Ovo što je spomenula gospođa Intervelte, komisija će budno nastaviti pratiti Maltu i u okviru europskog semestra kao što je to do sada bio slučaj, te da ćemo poduzeti mjere prema potrebi. Hvala vam. U redu, hvala. Ako ima bilo kakvih e, dodatnih komentara, onda to možete učiniti, a ako to nije slučaj, onda ćemo sada e, zaključiti ovo izvješće ad hoc delegacije koja je bila na službenom putovanju na Malti i zahvaljujemo svim službama i savjetnicima koji su doista dali sve od sebe u ovim naporima. Želim reći također da sam primijetio da se sljedeća točka dnevnog reda tiče dakle treće revizije Europsko-američkog sustava zaštite privatnosti to je treće godišnje zajedničko izvješće. Europski nadzornik za osobne podatke, Europska komisija su trebali uzeti riječ, međutim nema ih e, još u dvorani e, jer je ovo predviđeno tek za 20 minuta, pa predlažem kratku stanku i nastavit ćemo s radom u 11 sati. Ako vam to odgovara, nastavljamo s radom u 11 sati. Hvala. Dakle, ponovno krećemo s radom točno u 11 sati. Dobrodošli natrag na sastanak. Hvala vam svima. Dakle, oni koji nisu došli ujutro na sastanak, eh, želim im eh, sada čestitati sretnu novu godinu. Sada ćemo nastaviti s radom. Očekivali smo naše uzvanike i evo sada su i pristigli. Eh, da možemo razgovarati o devetoj točki dnevnog reda, a to je Europsko-američki sustav zaštite privatnosti, treće godišnje zajedničko izvješće. Čućemo izlaganje Europske komisije i Europskog odbora za zaštitu podataka. Pozdravljamo one koji su nadležni za to. Ispričavam se, krivo sam pročitao. Bruno Giancarelli iz glavne uprave Justice koji će nam predstaviti izvješće komisije. Nakon njega će uzeti riječ Liza Marie Lange iz Njemačkog tijela za zaštitu osobnih podataka iz Hesena i François Pellegrini iz Francuskog tijela za zaštitu osobnih podataka. Prije svega dajem riječ gospodinu kareliju iz glavne uprave za pravosuđe. Mr. Uh, members, and uh, happy new year to everybody. Um, Hvala vam. Pozdravljam i kolege, dakle, koji su ovdje, koji će također govoriti o ovoj temi, koji će se e, baviti, dakle, ovim trećim izvješćem o preispit, godišnjem preispitivanju. U digitalnoj eri govorimo o neizbježnosti transfera podataka. Oni se bave svakom e, ljudskom djelatnošću, počeš od trgovine pa do socijalnih e, kontakata. Govorimo o velikoj količini e, podataka koji se razmjenjuju između dva kontinenta i zato smo osmislili ovaj sustav zaštite privatnosti. Riječ je također o primjeni dakle, GDP, GDPR-a koji je dakle, također dijelom ovog e, zakonskog okvira. Tu je čitav niz obaveza koje valja, koje valja ispuniti. Trenutno u SAD-u nemamo odgovarajući dakle, štit za zaštitu privatnih podataka te se koristimo ovim sustavom. Tu smo izradili čitav niz odgovarajućih obaveza koji se primjenjuju na privatna i javna tijela te obuhvaćaju i pitanja nacionalne sigurnosti. Po prvi put imamo i odgovarajućeg ombudsmana koji analizira dakle pritužbe stranih državljana u ovom slučaju europskih građana. Prije toga se ovi predmeti nisu obrađivali dakle na međunarodnoj razini, već se o njima odlučivalo iza čvrsto zatvorenih vrata. Ovo je značajna promjena. Znam da mnoge od vas zabrinjavaju ovo pitanje. Evo nije prvi put da o ovome raspravljamo. Ali postignut je značajan napredak. Zaštita podataka je, počeo, je postala ključan aspekt u dijalogu sa SAD-om. To obuhvaća i osjetljiva pitanja poput e, pristupa javnih tijela vlasti ovim podacima. I ovdje upravo ovaj sustav privatnosti zauzima središnje mjesto. Kao što znate, prošle jeseni smo e, e, objavili izvješće koje se bavilo trećim godišnjem preispitivanjem Imali smo i gostovanje gospođe Tine Stole koja se bavi ovim pitanjem, koja je izložila dakle činjenice iz izvješća. Međutim, želim vas podsjetiti na neke važne aspekte iz tog e, izvješća. Kada je riječ o sudjelovanju, ovo je priča o uspjehu. Više od 5000 tvrtki se pridružilo ovom okviru te dakle, ispunjavaju svoje preuzete obaveze. Ovo je jako značajan broj. 5000 poduzeća je daleko veći broj dakle, negoli e, broj tvrtki koje je sudjelovao u prethodnom sustavu. Dakle, riječ je o američkim tvrtkama i o filijalama europskih tvrtke koje djeluju na području SAD-a, primjerice Louis Vuitton koji djeluje također na području SAD-a. Ovo je također važan alat za tvrtke koje djeluju u Europskoj uniji. Govorimo o malim i srednjim poduzećima. Riječ je o transferima osobnih podataka, dakle njihovim partnerima, odnosno filijalama u SAD. Dovidjeli smo napredak po pitanju brojnih E, brojnih elemenata, to je zakonodavstvo, ali i rješavanje nekih e, pitanja koje smo imali za naše partnere u SAD-u. Imamo dakle stalnog pravobranitelja za sustav zaštite podataka i sustav funkcionira. Imali smo pritužbu koja je upućena tamošnjim tijelima i koja se sada rješava. Usko surađujemo sa neovisnim tijelima i sa pravosudnim tijelima. Ukoliko pravobranitelj utvrdi da je došlo do povrede prava, onda odgovarajuće sudsko tijelo može izdati nalog tijelu koje je napravilo tu povredu. Dakle, imamo sustav informiranja do kojeg dolazimo i zahvaljujući ombudsmanu. Evo, mole vas, prevoditelji, da malo usporite, kaže predsjednik. Dakle, i inspektori iz dakle, sektora obavještajnih službi također daju svoju ocjenu stanja i notificira se također kongres o zaprimljenim podacima te je moguće primjerice pokrenuti postupke opoziva. Ukoliko dođe do odavanja osobnih podataka. Ukoliko se utvrdi kršenje, onda se ti podaci moraju obrisati iz baza podataka i moraju se također obrisati iz izvješća obavještajnih agencija. Dakle, europski građanin može to zatražiti ukoliko je došlo do nezakonitog prikupljanja njegovih osobnih podataka od strane američkih tajnih službi. Znam da će se u ovom izvješću naći i brojni odgovori na pitanja koje ste nam postavljali tijekom prethodnih susreta. Tu su primjerice tvrtke koje trebaju ispunjavati preuzete obaveze i kako one ispunjavaju te obaveze. To se nadgleda. Pravila se provode. Tu također bilježimo napredak. Američke vlasti proaktivno i sustavno provjeravaju usklađenost. Primjerice, se tamošnja trgovinska komisija analizira djelovanje tvrtke koje su dijelom sustava zaštite podataka. Bave se pritužbama, neregularnostima koje ne rješavaju dakle, tvrtke te poduzimaju djelovanje sa svoje strane. Dakle, govorimo o Saveznoj trgovinskoj komisiji u SAD-u. Također smo vidjeli da evropljani sve više koriste dakle, sustav pritužbi, koriste pravo koje im je na raspolaganju, jer će primjerice pristupu podacima ili korekciji tih podataka. Ovi aspekti se često ne spominju, ali govorimo o svakodnevnom funkcioniranju ovog zaštitnog okvira. I ovdje vidimo sve koristi koje proizlaze iz ovog sustava za naše subjekte. U ocjeni također moramo imati na umu da ovaj sustav djeluje u kontekstu. On je dio šireg konteksta kada je riječ o zaštiti privatnosti. To je također jedno područje gdje vidimo na različitim razinama pozitivan razvoj situacije. Evo nekoliko primjera. Imamo značajnu zakonodavnu aktivnost kad je riječ o privatnosti u SAD-u. Neki od vas su radili na GDPR-u, radili su na sličnim drugim pitanjima, na stvarima koje su bile nezamislive prije nekoliko godina. O tome se ozbiljno raspravlja u kongresu, primjerice o federalnoj zaštiti privatnosti. potom pravila privatnosti koje uvode pojedine američke države. To se dakle događa na zakonodavnoj razini. Ali ono što je također za nas jako važno, to je provođenje propisa uvezano u zaštitu privatnosti. Imam za vas par primjera. Savezna trgovinska komisija je izrekla kazne za kršenje privatnosti. To je dakle 5 milijardi kazni koje su nametnute primjerice Facebooku, primjerice slučaj Cambridge analitike od kojih se zatražilo brisanje svih podataka koji su nezakonito prikupljeni. To je sve značajan napredak do pozitivan razvoj situacije i nadam se da ćemo vidjeti sličnu provedbu i sa naše strane Atlantika. Također automatska obrada podataka, algoritmi, to je također sve važno uzeti u obzir u kontekstu razvoja umjetne inteligencije. Vidjeli smo da je i Facebook eh, završio na sudu zbog sustava, zbog svog sustava oglašavanja. Kada je riječ o nacionalnoj sigurnosti, oslanjamo se na aktivnosti i na izvješća takozvanog P kluba, kao što znate, riječ je o jednom tijelu koji nadzire rad američkih obavještajnih agencija, jer on daje stručne savjete, know-how i donosi rezolucije i preporuke vezane za sustav zaštite privatnosti. Vidjeli smo i kako inspektori u toj zemlji djeluju, koji istražuju provedbu mjera, dakle djelovanje američkih tajnih službi, vidimo da donose značajan sud i kada je riječ o mogućim miješanjima, primjerice u tamošnje izbore. Dakle, govorimo o e, sustavu koji zauzima svoje mjesto u određenom zakonodavnom kontekstu. Što se tiče samog sustava zaštite privatnosti, godišnje izvješće je ocijenilo da je sustav u potpunosti ispunjava zahtjeve radi kojih je stvoren. Utvrdili smo da postoje neki elementi na kojima je potrebno dodatno poraditi kako bi sustav bio još učinkovitiji. Utvrdili smo i koji su to konkretni koraci koje valja poduzeti. Primjerice provjere Savezne trgovinske komisije se trebaju fokusirati na važnja pitanja kao što su kršenja prava na privatnost kod transfera podataka iz e, Europe u SAD. Potom provedba podjela značajnih informacija o istragama koje su u tijeku i sa europskim nadzornicima za zaštitu podataka. Svi će imati više koristi od bolje, od bolje razmjene podataka i možemo učiti jedni od drugih. Dakle, u prve tri godine djelovanja sustava zaštite privatnosti vidjeli smo napredak u njegovom funkcioniranju. Međutim, postoje tu neki aspekti na kojima se još može poraditi. Tu su potom i sudski postupci pred Europskim sudom pravde koji se tiču zaštite privatnosti. Dobili smo mišljenje e, glavnog odvjetnika vezano u slučaj Šrems 2 i morat ćemo pričekati e, tekst presude da vidimo koji će učinak ovaj slučaj imati na čitav niz instrumenta, uključivši Europsko-američki sustav zaštite privatnosti. U, vidjet ćemo hoće li doći do promjena ovog sustava. Na kraju bih e, zahvalio Europskoj odboru za zaštitu podataka te Europskom parlamentu u ovom postupku preispitivanja. Jasno je da mi imamo ovdje različite uloge u ovom postupku, ne kad se naša stajališta i razlikuju ali prošlogodišnja iskustva su nam pokazala da zajedno možemo postići pravi napredak i to sve na korist naših građana. Provedba sustava zaštite privatnosti je tu u pitanju, ali i sveokupan razvoj, dakle, bolje zaštite privatnosti. Hvala vam lijepa i doista se radujem današnjoj raspravi. Hvala vam, gospodine Đankareli, na ovom izlaganju. A sada ćemo dati riječ predstavnicima Europskog odbora za zaštitu podataka. Najprije će riječ uzeti Lisa Marije Lange. Ona predstavlja njemačko tijelo za zaštitu osobnih podataka, a nakon nje će riječ uzeti François Pellegrini iz Francuske agencije za zaštitu podataka. Izvolite, imate deset minuta. Hvala vam. Hvala vam što ste nam dali priliku da vam predstavimo naš trogodišnji rad na području sustava zaštite privatnosti. Prvo želim nešto reći o samom preispitivanju te o e, sudjelovanju tijela za zaštitu osobnih podataka u Europi. Stručnjaci iz Austrije, Bugarske, Francuske, Njemačke, Mađarske kao i EDPS preuzeli su obvezu da preispitaju ovaj sustav zaštite privatnosti. Mi smo sagledali taj sustav zaštite privatnosti iz dvije perspektive. Kao prvo, da li se on provodi u praksi kako je to zamišljeno, te smo isto tako uzeli u obzir zahtjeve iz GDPR-a i povelje o temeljnim pravima te odluke Suda Europske unije. Mi ćemo se držati strukture izvješća u ovoj prezentaciji, tako da vam prije svega želim reći nešto o glavnim e, komercijalnim aspektima, a nakon toga će kolega François Pellegrini nešto više reći o pristupu javnih e, tijela pristupu podataka temeljem ovog sustava. Što se tiče komercijalne strane, glavna zabrinutost je i dalje nedostatak e, nadzora. Kod, kada je riječ o nadzoru, riječ je o, dakle, Saveznom povjerenstvu za trgovinu i Ministarstvu trgovine. Dakle, popis certificiranih poduzeća u odnosu na prethodni režim e, možemo vidjeti da je bitno poboljšan e, sustav provjera. Ima više dakle spontanih provjera poduzeća, međutim glavni je cilj ispunjavanje formalnih e, aspekata kao što je samo vrijeme reakcije poduzeća i e, web stranice vezane uz privatnost. Isto tako je stavljen veći naglasak e, na ovaj sustav zaštite. Dakle, FTC, prema tome, nakon provedenog postupka provodi postupak protiv tih poduzeća za koje se ustanovi da su prekršile odredbe ovoga sustava. Međutim, njihove aktivnosti također se više bave formalnim aspektima kao što je pravodobnost postupka certificiranja. Sve dosadašnje provjere zapravo ne ulaze u sadržaj načela kao što su razmjernost i nužnost te neke druge. Drugim riječima, ne postoje stvarne provjere o tome što se događa s podacima koji su preneseni temeljem ovoga sustava. Budući da nema pritužbi koje bi mogli potaknuti ovakvu vrstu provjera, većina takvih stvari ostaje neprovjerenima. Jedno područje ovog preispitivanja odnosi se na transfere putem interneta. Dakle, e, doista e, podaci moraju biti zaštićeni gdje god putuju i za nas je važno da ovaj sustav zaštite kao i načelo punog praćenja budu provedeni u praksi. Ovaj sustav zaštite privatnosti se temelji na autocertificiranju. Do sada se nisu koristile baš sve ovlasti. Hvala. Lizmri, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Ja ću vam sada nešto više reći o nalazima vezanima uz pristup javnih tijela, prijenosu podataka SAD-u temeljem sustava zaštite privatnosti. Kao prvo, Europski odbor za zaštitu podataka pozdravlja neke pozitivne pomake u odnosu na prethodnu reviziju. Kao prvo, imenovanje nadzornog odbora i sve veća transparentnost e, u njegovom radnom planu. Zatim imenovanje Kisa Kreka, pod tajnika za gospodarski rast, energetiku i zaštitu okoliša, kao stalnog ombudsmana. To se dogodilo 18. siječnja 2019. godine. Međutim, neki od e, razloga za zabrinutost iz vašeg prethodnog izvješća još uvijek nisu razriješeni. To se odnosi uglavnom na četiri teme. Kao prvo, proces prikupljanja podataka. Drugo, nadzor nad samim procesom. Treće, postojanje učinkovitih pravnih sredstava. I četvrto, učinkovitost mehanizma ureda ombudsmana. S obzirom na ograničeno vrijeme, ja ću samo kratko proći kroz e, ove četiri teme, spomenut ću naše glavne zaključke i nakon toga ću vam dati mogućnost za pitanja. Dakle, što se tiče prikupljanja podataka temeljem različitih e, programa nadzora, postoje različiti aspekti. Kao prvo, tu je FIZA i e, izvršna uredba. Naš odbor smatra da su potrebne konkretnija jamstva kada je riječ o tome da se definira može li neki pojedinac ili skupina biti predmet nadzora. Zatim, e, za stroži nadzor nad pojedincima od strane neovisnih tijela i to u ex ante postupku. S obzirom na ograničene informacije kojima raspolažemo trenutno ne možemo u potpunosti, iz potpunosti isključiti da nije došlo do masivnog i neselektivnog e, ciljanja e, dakle pojedinaca u ovom procesu. Mi također smatramo da ovaj sustav pokriva e, prijenos podataka koji je u tijeku između EU i SAD-a. Što se tiče izvršne uredbe, to bi trebalo analizirati također u pravnom kontekstu ovog sustava. Što se tiče jamstava, iz e, PPD 28 američke vlasti potvrđuju da žele ispuniti odredbe iz e, tog akta. Međutim, ta se pravila odnose samo na izvršnu uredbu 12333 a ne na odjeljak 702. Tu postoje dva glavna razlika za zabrinutost. Kao prvo, drugi odjeljak e, PPD 28 predviđa šest e, svrha koje omogućuju prikupljanje osobnih podataka. Međutim, u prvoj rečenici i u fusnoti 5 e, spominje se još jedna dodatna svrha, to je za prikupljanje obavještajnih podataka za ciljano prikupljanje. Temeljem rasprava sa američkim dužnosnicima o provedbi ove odredbe, mi smo shvatili da se podaci mogu prikupljati sve ukupno, ako je to samo privremeno, a sa svrhom da se definira selektor za određenu ciljanu skupinu ili pojedinca. Iz toga bi se dalo zaključiti da postoji dodatna osnova za prikupljanje e, podataka. Dakle, i to neselektivno. Što se tiče druge teme, koja je ovdje važna, e, dakle, kršenje izvršne uredbe ne može biti osnova za pojedince kada je riječ o pokretanju sudskog postupka u američkom pravosuđu. Zatim imamo pitanje nadzora. Moramo ovdje spomenuti da postoji jedna cjelovita struktura nadzora koja se sastoji od različitih elemenata koji su djelomično neovisni od obavještajne zajednice. Taj struktura omogućuje dakle i službenike za e, civ, građanske slobode, inspektore i kongres, američki kongres te neke druge. Ono što nas tu brine odnosi se uglavnom na izostanak i nemogućnost pristupa tom procesu nadzora, bilo da je on djelomičan ili sužen detaljnije izvješće o ključnim e, elementima PPD 28 je nešto što bismo mi svakako ohrabrili i pozdravili gdje bi se razjasnili ovi dodatni aspekti. Isto vrijedi i za odjeljak 702 e, FIZE, s obzirom da je tu došlo do revizija e, nakon najnovijih izmjena piklopa. Također neke činjenice nisu e, na raspolaganju timu za nadzor ovog e, sustava zaštite privatnosti. To su tri PIKLOP izvješća ili pak e, izvršna uredba 12333, temeljem izvršne uredbe 12333, a jedno od njih je već finalizirano. To bi nam bilo posebno važno, budući da funkcioniranje ovog akta nije moglo biti predmet rasprave u sklopu prethodnog preispitivanja. Dakle, naš tim je sada spreman preispitati dodatne dokumente i razgovarati o dodatnim elementima u postupku davanja zelenog svjetla. Dakle, naš ured smatra da bi takav pristup dao mnogo kvalitetnije rezultate revizije. Zatim, što se tiče pravnih sredstava kojima se mogu koristiti pojedinci, u SAD-u postoji nekoliko instrumenata za koji su na raspolaganju njihovim državljanima, kao što je zakon o upravnom postupku, e, te FIZA e, koja se bavi obavještajnim e, pitanjima. Dakle, što se tiče sustava zaštite privatnosti, APA i FISA, daju samo ograničenu osnovu pojedincima iz Europske unije da e, ospore pitanje nadzora pred američkim sudovima. Kao što znate, glavni problem tu jest e, to kako definirati učinak ovog teksta. Nije sasvim jasno da državljanin Europske unije može ispuniti E, proceduralne zahtjeve prilikom pokretanja postupka vezano uz neku mjeru nadzora i to na temelju odjeljka 702 FIZE ili pak e, izvršne uredbe 12333. Četvrta tema o kojoj želim ovdje nešto reći odnosi se na mehanizam e, ureda ombudsmana. Naime, taj mehanizam je trebao kompenzirati zbog neizvjesnosti i zbog manje vjerojatnosti da se pojedinci iz Europske unije mogu obratiti američkim sudovima. Dva osnovna pitanja koja se tiču ove teme e, su sljedeća. Kao prvo, mehanizam ombudsmana još uvijek nije ispitan u cijelosti. E, prvi zahtjev pojedinca iz Europske unije zaprimljen je krajem 2018. godine, ali je ocijenjen nedopuštenim. E, dakle, EDPS će revidirati čitav proces. Zatim, EDPB izrazio zabrinutost kada je riječ o neovisnosti e, samog ombudsmana. Naime, ombudsman nema izravan pristup podacima E, dakle, elementi koji mu se prosljeđuju zapravo dolaze iz, od glavnih inspektora. Tako da on nema mogućnost e, izravno korigirati situaciju u slučaju neusklađenosti. Ombudsman može skrenuti pozornost na kršenje temeljem odjeljka 702 fize, ali to ne znači da će sud doista i pokrenuti postupak jer sud ima diskrecijsko pravo što učiniti i kako raspolagati takvim podacima. Odluka ombudsmana ne može također biti niti predmet e, žalbenog postupka na sudu, niti se mogu e, aktivirati pravna sredstva u slučaju da e, odgovor ombudsmana bude nezadovoljavajući ili da tu ima nekih propusta. Dakle, to bi bilo moje izvješće. Hvala vam lijepo. Prije nego što zaključimo, ja bih samo još željela zaključiti da smatramo kako su ova godišnja izvješća iznimno važna, budući da su obje strane na taj način e, na oprezu i tu je došlo do nekih poboljšanja. Naši američki sugovornici su zatražili da se vode još češći razgovori kada je riječ o otvorenim pitanjima Tu su posebno važna prava zaposlenika, e, bez obzira na to prenose li se njihovi podaci ili ne. Tako da postoje neka e, mjesta gdje su potrebna poboljšanja, ali neovisno o tome ova godišnja izveća doista su dragocjena. Hvala vam, evo sada smo čuli od naše goste te prelazimo na raspravu podignite ruku ili svoj karton ukoliko se želite javiti za riječ, a prvo ćemo riječ dati koordinatorima. Izvolite, zastupnica Sipel ili zastupnica Interveld. Hvala lijepa i hvala gostima na izlaganju. Svi se možemo složiti da je došlo do poboljšanja stanja, naročito kada je riječ o načelu sigurne luke. Imamo neka pitanja koja proizlaze iz ovog posljednjeg izvješća. Dakle, pitanje provedbe. Rekli ste da je FTC počeo poduzimati korake u sedam slučajeva, ali istovremeno kritizirate što su informacije koje ste od njih dobili ograničene. Što je ono što znate o stanju stvari u ovim slučajevima i mogućim kaznama i što ćete učiniti da biste dobili te podatke koji, ne, nedostaju od strane SAD-a? Također, ombudsman, je li to zadovoljavajuće? U izvješću se veli da je to da se to pozdravlja, ali tu je i presuda koja slijedi u slučaju Šrems 2. I tu se dovolju pitanje zakonitost ombudsmana zato što on e, neće donijeti nikakav pravni lijek prije nego li neovisno tijelo omogući pristup zainteresiranoj osobi, dakle njegovim privatnim podacima naročito kada je riječ o djelovanju tajnih službi. Dakle, zanima me kako se ovo može jedno s drugim poklapati. I posljednje pitanje se tiče ovim slučajevima koji se nalaze još uvijek na sudu, dakle Šrems 2. Jednom kada se donese presuda, komisija će dakle, morati procijeniti posljedice na sustav. Pozitivni ste dakle u ocjeni ombudsmana, a opet tu postoji masovno prisluškivanje, ovo neselektivno predavanje podataka. Kako cijena može biti dakle, da je sustav zakonit, ukoliko tu postoji neka mogućnost prejednaka koja će doći, odnosno proizaći iz presude Europskog suda. Potom, dakle, ovi balk podaci. Na koji način spriječiti njihov prijenos? Postoje li tu mogućnost uvođenja dodatnih kontrola da se podaci koji nisu vezani uz određeni slučaj barem izbrišu jednom kada su transferirani. To je također jedna stvar koju ćemo se u budućnosti baviti.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 Ovo preispitivanje je nešto što se ponavlja. Kolegica Sipel je bila jako, jako veliki diplomat u postavljanju svog e, pitanja. Ja sam saslušala vaša izlaganja, saslušala sam izlaganja gospodina Đankarelija, pa mi se postavljam pitanje, govorimo li o istom sustavu? E, ukratko, ono što ste vi rekli, ono što mi znamo, jest da sustav zaštite privatnosti neprikladan kada je riječ o zaštiti privatnosti, da su jako slabe se provodi. A gospodin Čankareli kaže haleluja, sve je sjajno. kao velika većina stvari je pozitivna. Ja sam saslušala vaše izlaganje, rekli ste da je to priča o uspjehu, to ste rekli. Dakle, mislite da je sve u redu? Ja kažem da se tu stvari ponavljaju. Jednaku raspravu smo održali u načelu sigurne luke. Tada se je izašlo na vidjelo da je komisija e, dakle, sakrila izvješće koje je o tom pitanju bilo izuzetno negativno. On je način na koji možemo zaštititi naše sugrađane. Neće nas niti nitko ozbiljno shvatiti tu smo, donosimo zakone, naporno radimo, gospodin Đankareli naporno radi na GDPR-u, potom e, pregovaramo sa SAD-om i odustanemo od svega. ne samo to, nego to stidljivo pitamo, a bili bi barem nešto mrvicu eto, pristali ispuniti ono što su preuzeli kao obavezu. Tri godine treba da se imenuje ombudsman koji nema dovoljne ovlasti naročito kada govorimo o mogućem opozivu predsjednika Trumpa. Da li se možemo uopće na, na, u tom kontekstu ozbiljno shvatiti i biti odgovorni pred našim sugrađanima? Možda bismo umjesto sustava zaštite privatnosti mogli bismo ga preimenovati u Smokvin list. Mislim da bi to bilo odgovarajuće ime. Kada pogledam način na koji se komisija odnosi prema ovome. To me jako zabrinjava i vezano uz druge sporazume koje imamo, a koje su transatlantske, prirode. Ako je ovo ono što poduzima Europska komisija, dakle ne samo kod pregovora, već i kada se sporazum donese, kada se provodi, zašto bih uopće imala povjerenja u Europsku komisiju? Zato što komisija dolazi u Europski parlament i traži suglasnost za takve sporazume. Pa ako ću ocijeniti komisiju i njezin kredibilitet e, vezano uz upravljanje, dakle ovim sustavom zaštite privatnosti i načelom sigurne luke, onda doista neću dati nikakvu svoju suglasnost na buduće sporazume. Umorna sam od ove situacije svake godine, pojedinosti, o stvarima koje već znamo. Ne funkcionira neadekvatno, provedba ne funkcionira, nadzor je nedostatan. Nemojte doći iduće godine sa istim izvješćem. Napravimo drugačije stvari idući put. A lista nije preduga u ovom slučaju, pa predlažem da dovršimo krug pitanja, a onda će gosti odgovoriti na pitanja. Idemo na zastupnika Fosa. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala isto tako i gostima na izvještajima. Iz eh, sva te javljene za riječ mogu reći u ovom izvješću da zapravo imamo dobre temelje, ali da postoji nekoliko stvari koje moramo ispraviti i mislim da ovdje uvijek zapravo imamo taj osjećaj da smo na dobrom putu kada gospodin Đankareli kaže pa uh, ustupanje informacija, bolje, bolja razmjena informacija, bolje, bolje pravna sredstva. Pa tu me onda zanima imate li po tom pitanju već neke danje ideje neke pristupe, kako to možemo ispregovarati sa američkim kolegama, kako bi se to onda sve i popravilo u budućnosti. Zatim, gospođo Lange, vama jedno naknadno pitanje. Ako sam to si dobro zapisao, vi ste rekli da kod provedbe sustava zaštite e, privatnosti od strane um, Savjeta trgovinske komisije ne postoji nikakva provjera toga što se događa sa podacima. Tako sam ja to dakle razumio. Mene zanima što vi radite ovdje, što se tamo ne radi. Samo kako bismo jasno znali što tamo nedostaje i e, do kakvih posljedica to može dovesti. I gospodine Pelegrini Ukoliko sam dobro shvatio vaš govor, vi ste se usredotočili na sve te razvoje oko Pfizera, barem mi se tako čini. U tri od ovih četiri poglavlja o kojemu ste govorili se tu uvijek radilo nečemu što je povezano sa Pfizerom. A što se tiče ombudsmana ste rekli, pa dobro, još ne možemo to dobro procijeniti zato što do sad nije bilo e, pravih upita. Dakle, niko se nije toliko jako e, žalio da bismo mogli reći da je to neki slučaj kojeg možemo onda posjetiti dalje ombudsmanu. Da dođe kod nas, recimo, do nekog takvog slučaja, bi li se to onda drugačije obradilo? Mr. the Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch für Ihre... Hvala vam, gospodin Körner. Hvala vama i hvala na mm, izvještajima gostiju. Vezano uz ono što se tiče slučaja Šrems protiv Facebooka, tada glavni tužitelj kaže da je da Irska, irsko tijelo zašto podataka nije E, odgovorno, ali da ako postoje zakonske odredbe, da onda mora zaključiti sa prijenosom podataka ako se vidi da Facebook ne može ispuniti odgovarajuću odredbe. Što znači da PCP mora onda tu djelovati jer državni glavni tužitelj kaže da se inače može ih tužiti. Od stanice 55. do stanice 59. E, glavni tužitelj u svom izvješću detaljno analizira zašto je sustav zaštite sigurnosti sustav koji je samo mrtvo slovo na papiru i koji ne garantira dovoljno zaštitu privatnosti osoba. I s tim u vezi moje pitanje, ako sada Europski sud pravde to tako odluči, hoće li onda tijela za zaštitu podataka u budućnosti trebati zabraniti prijenose podataka u one države gdje se onda mogu masovno kontrolirati njihovi podaci, a to bi se onda odnosilo na Ameriku, na velika komunikacijska poduzeća i na velika poduzeća koja se bave medijima. Znamo sada da ovaj sustav e, zaštite privatnosti da će on propasti. Mislim da uopće nećemo imati više danjih preispitivanja. U slučaju Šem sada glavni tužitelj kaže da je zapravo protiv toga, ali da to nije e, predmet e, te tužbe, onda ćemo najvjerojatnije imati takav slučaj u sljedećem predmetu pred e, Europskom sudom pravdi i što radimo kako bismo to izbjegli. I zatim jedno zadnje pitanje, mi se jako zatočujemo na Ameriku u svim tim pitanjima, a mene sada brinu i razvoj u Kini. Imamo sve više tehnologijskih poduzeća, evo primjerice aplikacija TikTok, čiji su članovi na milijune tineđera, gdje postoji veliki podaci, gdje i kineske sigurnosne snage mogu pristupiti eventualno tim podacima i tu me zanima što Europska komisija konkretno radi kako bi bolje zaštitila naše podatke. Thank you. Zahvalio bih e, odboru za zaštitu podataka. Ovo su sve važna pitanja takozvani sustav zaštite nije dobar zato što se ne bavi e, problemima koji su ostali iz prethodnog e, režima sustava, režima zaštite podataka. To je ono načelo sigurne luke. Dakle, govorimo o masovnom prisuškivanju kojima e, smo bili izloženi i zbog kojih je proganjan Edward Snowden. Mišljenje glavnog odvjetnika je također stavilo u prvi plan te utvrđene nedostatke Države članice su odgovorne za nacionalnu sigurnost. To ne znači da je ono što je SAD napravio po tom pitanju, da je nešto što može izmaknuti nadzoru. Dakle, to je u nadležnosti Evropske unije i to trebamo uzeti u obzir kada govorimo o adekvatnosti e, vlada i država. Ne bi smjeli zatvarati oči pred onime što rade u kontekstu nacionalne sigurnosti. Problem nije samo kršenje privatnosti koje proizlaze iz ovih programa prisluškivanja, već te kršenja ljudskih prava do kojih dolazi koristeći takve podatke. Dakle, sve u sklopu američkog rata protiv terora. Dakle, govorim i o ovim smrzavanju imovine, nezakonitim zatvaranjima i tako dalje. Govori se dakle općenito o zaštiti ljudskih prava. Vi ste već govorili o problemu dakle pravnih e, sredstava koje su na, na raspolaganju, pritužbe. Vidimo kakva je situacija sa američkim sudovima. Nije to problem samo sa zahtjevima, već i o privilegijama koje proizlaze iz korištenja dakle, pojma državne tajne. Oni se na taj način mogu zaštititi svaki put. Mogu reći dakle, da odavanje tajne prijeti nacionalnoj sigurnosti. To se stalno koristi kako e, bi se obranili dakle, od ovih tužbi na sudu vezano uz kršenje temeljnih prava. Ideja i rješenja to je da bi dakle, nadzorna tijela trebala sama zaustaviti ovaj prijenos podataka koji e, je u znaku ovih nedostataka je doista preambiciozno i to se neće dogoditi. Nadam se da će sud još jednom e, proglasiti nezakonitim, dakle, ovaj sustav zaštite privatnosti. Imam pitanje u vezi s tim. Ukoliko do toga doista dođe, ukoliko su dakle ukine sustav zaštite privatnosti. Vidjeli smo pokušaje u SAD-u da se utvrdi određena razina zaštite podataka, primjerice u Kaliforniji, kao što je spomenuto. Većina IT kompanija se nalazi u Silikonskoj dolini. Koliko je jedna američka država, poput Kalifornije, odluči posegnuti za ovoj odluci o adekvatnosti? Hoće li Europska komisija uzeti tu taj zahtjev u obzir? Je li moguće da jedna američka država uopće uputi takav zahtjev? Da vas podsjetim da smo odgodili sljedeće dvije točke na dnevnom redu, ali da smo za ovu točku imali vremena predviđenog do 12 sati i sada ćemo produžite ovu raspravu i molim vas da imate to na umu kada postavljate pitanja članovima podija kako bi oni stvarno imali vrijeme i odgovoriti na to. Imate riječ gospođo Daly. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala i govnicima što su ovdje s nama. Ja sada ozbiljno pokušavam shvatiti sve te scenarije gdje smo s jedne strane dakle našli da je Europski parlament, eh, FRAI, glavni tužitelji u slučaju Šemsa, EDPS, EDPB, svi dakle govore da su jako zabrinuti zbog e, validnosti sustava zaštite sigurnosti, a onda komisija s druge strane kaže ne, ne, to je odlično. Ne mogu shvatiti što se tu događa i kako možete dati takvu izjavu. Jer iako ja prihvaćam da je došlo do nekih napredaka, ipak mislim radi se o tome kao da bojate eh, kuću izvana, znate da unutra nešto ne valja. Što se tiče svih tih pitanja, tu se radi o tome je li Amerika prestala prikupljati podatke na skupan način što je veliko kršenje temeljnih prava. mislim da komisija kaže nama da mi to trebamo pretpostavljati zbog toga što su obavještajne organizacije nam to rekle, a one, a to znamo, e, su prethodno znale lagati i prikrivati ono što rade. U vašem izveću se kaže da bismo se trebali e, osigurati da te agencije koriste selektore i na taj način e, kažete da bismo im trebali vjerovati da su te, ti podaci sada ciljeni, da nema skupnog prikupljanja podataka, ali nema nikakvih dokaza da će to tako biti, osim toga što će nam oni reći da će to biti ciljano prikupljanje podataka. Mislim, to je u biti ono što govorite. Zatim, zašto ne, piše tu nikakvih daljnjih detalja o tehničkim temeljima, o tome koje se točno metode koriste za pristup podataka, kako se podnose selektori, kako se pristupa podacima, kako se pohranjuje, e, kakva, kakav je nadzor nad svime time. I ono što mi je šokantno je to što radite sa organizacijama za koje se u prošlosti pokazalo da su ulagali i sa administracijom e, za koje se pokazalo da nije dostatna i stoga nam je potrebna opsežna kontrola Zbog toga sam pomalo zabrinuta zbog svega toga i slažem se s kolegama po pitanju nadzornog mehanizma. Doista, mislim, ovdje govorimo o nezavisnom ombudsmanu, ali to je e, tajnik za ministarstvo unutarnjih poslova. Mi znamo da su se tu radi u sastancima gdje se sastaju tajno. I sad imamo mehanizam koji se temelji na povjerljivim, netransparentnim e, podacima o kojima niko ne polaže račune. Mislim, to je e, vic. Isto tako me zanima kako da se pripremimo za možda nevjerojatnost, ali za veliku mogućnost da će slučaj tu srušiti sustav zaštite privatnosti. Ako se ne varam, e, mislim da nema danjih govornika, ne vidim nikakvih kartica podignutih. Evo, ćemo se na govornicima na panelu. Čuli ste da su ljudi jako zabrinuti zbog sustava zaštite sigurnosti. Gospodin Đankarelli, vi ćete prvi govoriti. Izvolite, hvala. Pokušat ću odgovoriti na sva ta pitanja. Možda da krenemo od ne na jednostavnog pitanja, ali od onog pitanja na kojeg mogu jednostavno govoriti, a to je da. Što se tiče vašeg pitanja veznih uz Kaliforniju. GDPR, onako kako smo ispregovarali tu uredbu sa mnogim članovima ovdje, to kaže da postoji ta mogućnost da se to prizna kao adekvatnim djelomična adekvatnost, da tako kažemo, za neki teritorij, za neki subjekt koji je na subfederalnoj razini. Jer kada smo mi izradili GDPR, onda smo i anticipirali to da će u nekim federalnim sustavima se pojaviti određeni dijelovi tog sustava, određene države, određeni subjekti koji će iz različitih razloga i zbog toga što imaju tu nadležnost da to odluče, moći reći da žele imati sveobuhvatno zakonodavstvo o zaštiti podataka. I taj kalifornijski proces se sada odvija i zanimljivo je vidjeti kako to izgleda. Postoje novi amandmani, nove ideje koje se sada iznose i o kojima će se odlučivati najvjerojatnije tijekom glasanja i u načelu je ta odgovor dakle da i onda ćemo vidjeti kako će izgledati kalifornijsko zakonodavstvo i hoće li ispunjavati uvjete. Ali to me dovodi i do sljedećeg. A to je konačno rješenje. Ako želimo imati dugoročno rješenje, onda doista moramo imati za to jedan temelj u smislu zakona, u smislu statuta koji će biti svi što sveobuhvatniji i mogući. Mnogo smo čuli različitih zabrinutosti, različitih mišljenja, ali postoji nešto oko čega se svi ovdje slažemo. I znam da je to i poruka koju vi vrlo snažno prenosite američkim e, sugovornicima kada se sasvete sa zastupnicima u kongresu. To je jedan e, federalni zakon o zaštiti privatnosti e, za Ameriku koji je isto tako u tom smislu važan. To je ono što se tiče kalifornijskog pitanja. Zatim u, red, u poredku pitanje gospođe Sipel. Što se tiče provedbe, nismo bili možda dovoljno do sada izrečiti, ali imamo podatke o istragama koje su zaključene, gdje je došlo do sankcija za poduzeća, primjerice kada su lažno nešto tvrdili, dakle, važno su zapravo bili pristupnici e, sustavu zaštite sigurnosti i tim pravilima. Ono što naglašavamo u tom izvješću je da katkad nam nedostaju informacije o istragama koje su trenutno u tijeku. Jer je to jednako kao i u Europi i u tom smislu bih htio da svi to razumijemo na, taj način. Najbrža istraga, najbolja istraga što se tiče rezultata, tiče se svega onoga što je banalno, trivialno, i više se radi možda o nečim administrativnim, o nečem formalnom. I ovdje u Americi, oni koji provode zaštitu privatnosti, tu mogu brzo zaključiti te istrage, te slučajeve, ali one obuhvatnije, one teže istrage su one koje su zapravo važnije. A u Americi smo zapravo vidjeli više razvoja nego u Europi što se toga tiče i sada očekujemo one velike odluke o Facebooku i o sličnim poduzećima. I mi jednostavno smatramo da budući da naša tijela za provedbu zaštite privatnosti sa obje strane Atlantskog oceana, dakle e, FTC, dakle Savezna trgovinska komisija u Americi i naša tijela za zaštitu podataka, istražuju u principu jednake prakse u istom trenutku i bilo bi vrlo korisno da izmijenimo informacije o tim trenutnim istragama da vidimo zašto oni to istražuju. To bi moglo poduprijeti i e, međusobno e, slučajeve koje imamo. To je ono što sam htio reći. I to je zapravo na neki način ideja sustava zaštite privatnosti to nije samo popis obveza, već bi to trebao biti jedan dokument koji će doista zaživjeti i koji će omogućiti aktivnu životnu suradnju e, sa obje strane Atlantskog oceana i stoga se nadam da, je, da vam to pojašnjava ono što sam mislio s time reći žao mi je opet još jednom ako to nije bilo dovoljno jasno naglašeno u našem izvješću. Onda ste mi rekli, pa vi kažete ovo, ja nisam rekao haleluja, ali sam rekao doista da neke stvari dobro funkcioniraju, da bolje funkcioniraju. I vrlo mi je drago čuti i od strane EDE PB-a da je godišnje prispitivanje korisna vježba, a ne samo formalna vježba. A onda mi sad mu kažete možda ćemo morati opet raditi na tome nakon sudske presude. Pa, ponavljam, ja bih to rekao u slučaju e, bilo kojeg e, predmeta na sudu. Ako postoji neki predmet na sudu, onda ne možemo špekulirati o tome kako će biti ishod tog predmeta i ako i hoće li e, nas ta odluka onda prisiliti da nešto izmijenimo. To će biti onda tako, ali to se onda može reći u slučaju svakog predmeta. U mišljenju ima i nekoliko kritičnih e, razvoja što se tiče Shielda, ali isto tako u mišljenju kažu da je stav glavnog tužitelja koji naravno nije obvezujuće mišljenje, iako je on e, naravno e, stručni savjetnik za sud, ali da sustav zaštite privatnosti nije relevantan u tom slučaju za njega se tu više radi o standardnim ugovornim klauzulama. Ja samo opisujem što je u mišljenju. I neću e, govoriti o e, ishodu e, tog sudskog slučaja, zato što je komisija jedna od strana u tom slučaju. A uzgled rečeno me to onda dovodi do jednog drugog pitanja kojeg ste postavili, a to je isto tako jedno vrlo važno pitanje koje se tiče Kine i drugih država. Prijenosi prema Kini iz vrlo dobrih razloga se trenutno ne odvijaju na temelju nikakve odluke o adekvatnosti iz jako dobrih razloga jer ta država ne bi ispunila te uvjete. I onda imamo standardne ugovorne klauzule s tim državama i tu su naša tijela za zaštitu podataka zadužena za provedbu toga i to je isto tako jako dobro naglašeno u mišljenju glavnog tužitelja. Zatim e, se postavilo pitanje o ombudsmanu i o skupnom prikupljenju podataka. Prvo što se tiče ombudsmana. Ombudsman, a tu često dolazi do nesporazuma, nije jedini kanal za e, pravnu pomoć kada se radi o pristupu e, nacionalnih tijela u slučajima e, nacionalne sigurnosti. Imamo druge kanale i pravosudne kanale. Imamo interne sustave, administrativni zakon, administrativne postupke i tako dalje. I doista vidjeli smo da je razina dosta visoka, jednako kao i u našem sustavu i tamo i kako bismo stoga uveli olakšanu mogućnost za naše građane da ulože pritužbe. Dodali smo taj mehanizam ombudsmana u tu strukturu e, pravnog lijeka zajedno sa drugim mehanizmima i kanalima koji su već postojali. I ono što sam pokušao danas objasniti je to da ombudsman ne radi sam. Ombudsman kada istražuje neki slučaj, kada donosi odluku, i e, ako se to zataže njega da ispravi neko kršenje, radi sa potpuno nezavisnim institucijama, uključujući i pravosudnim institucijama. I mislim da nitko neće osporiti ovdje da e, glavni e, inspektor e, u američkom tijelu da je on nezavisna osoba na čelu jedne nezavisne institucije koja ima težinu. To je e, glavna srž mehanizma ombudsmana. Isto se tiče i suda FISE. To je jedan pravosudni sud koji se tiče odjelka 7.2 FISE i on može izdati naredbu tijelima e, zaštite podataka da e, one uklone podatke koji su prikupljene na nezakonit način. Znam da različito gledate na ombudsmana, ali to je ono što treba uzeti u obzir kada se o njemu govori. Dakle, taj način kako on radi, kako surađuje sa ostalim tijelima koji su integralni dio sustava kojeg smo dogovorili sa Amerikancima, a ovo godišnje prispitivanje je to još i više potvrdilo. Zatim što se tiče skupnog prikupljanja, tu ću predati riječ Ralfu Zauru, mom kolegi, koji će malo više govoriti o tome. Hvala. Hvala vam na tom što smo ovdje. Što se tiče skupnog prikupljanja podataka, mislim da je važno kao prvo znati sljedeće unutar Sjednih američkih država postoji jedan statut kojeg je donio kongres kojim se uređuje kako se okupljaju e, strani podaci, a to je akt FISA koji izvještaj isključuje skupno prikupljanje podataka. na to se često zaboravlja, mi smo to često govorili u našim izvješćima, e, ali mislim da moramo posjetiti na to. Dakle, FISA isključuje skupno prikupljanje podataka, za obavještajne organizacije unutar Sjednih američkih država. I to je za nas važno kada se odlučuje o adekvatnosti, dakle kada se podatak pošalje u SAD i kada ga onda neki pruža usluge e, sadržava u Americi, onda se zakonski ne može skupno prikupljati podaci. Što to znači? FISA izričito, a i odjelak 702 FISE oko kojeg su najčešće ljudi najviše zabrinuti, koji je temelj za takozvani program PRISM ili Upstream. U odjelku 7.2 se govori o ciljanim prikupljanjima podataka, što znači da možete prikupljati podatake samo na temelju takozvanih selektora. A selektor je nešto što olakšava komunikaciju, primjerice email adresa, a ne neki općeniti pojam poput primjerice teror, bomba ili nečeg drugoga. Dakle, to je nešto što olakšava komunikaciju poput email adrese. A osim toga, čak i iako prema odjelku 702 nema individualizirane kontrole vezano uz odabir selektora, ipak sud e, unaprijed mora odobriti postupak e, ciljenog prikupljanja podataka, a taj postupak onda obuhvaća čitav niz elemenata vezano uz to kako neka obaveštana agencija poput e, agencije NSA, FBI-a, CIA i tako dalje mogu odabrati te selektore što uključuje i e, one e, ona inicijalna obilježja koja obavještajna služba mora imati prije nego što odabire selektora. Dakle, to se ne ostavlja na diskrecijsku odluku organizacije. Sud ima određenu ulogu kada se radi o odobrenju tih ciljenih postupaka. I sve smo to već pocijenili u izveću e, piklaba. Dakle, to je nadzorni odbor za zaštitu privatnosti o kojemu se već e, često govorilo kao o glavnom tijelu u toj strukturi za zaštitu privatnosti u SAD-u i ta, to tijelo je posebice pomotilo odjelak 702 iz FISE i zadali su izvješće koje ima 700 stranica i koje se temeljilo na povjerljivim e, informacijama, dakle na informacijama koje mi nikad ne bismo mogli dobiti i to je i razumljivo, ali Piklap je zaprimilo te povedive informacije od e, tijela vlasti te su izradili izvješće gdje su rekli da odjelak 702 iz FISE koristi ciljano prikupljanje podataka i da se to vrši u e, profesionalnoj mjeri kada se primjenjuje. I stoga sam pomalo iznenađen kada naši kolege iz uh, eh, EDPB-a eh, kažu da bi trebalo doći do novog izvješća, ali od tada došlo do velikih izmjena u FISI. Mislim, istina je da je FISA dobila ponovno odobrenje, ali ti amandmani eh, koji se tiče zaštite privatnosti i starog zakona FISE su ostali isti, a što se tiče odjeljka 702, tu nije došlo do nijedne promjene. Dakle, stari staro izvješće Pikaba, iako to nije toliko staro, jer je nastupio nekoliko godina, je i dalje valjano. I mislim da je to isto tako važno. Kada se radi o prikupljenju podataka sa područja izvan Srednjih američkih država, a znajte da i naše države članice obično razlikuju prikupljanje podataka na svom području i izvan svog područja, tu FISA se ne primjenjuje, da, ali se može primjenjivati e, izvršna naredba. I neovisno o tome je li tu nas snazi odluka o adekvatnosti i što se događa na tom teritoriju gdje procjenjujemo adekvatnost, imamo ipak analizu izvršne naredbe i tu isto tako ne može doći do masovnog nadzora. Može iznimno doći do skupnog prikupljanja podataka, ali imamo PPD 28 i osim toga smo dobili isto tako i jamstvo od strane Srednjih američkih država posebice od eh, ureda eh, eh, nacionalnih direktora koji nadzore sva ta tijela i to, je, to stoji u prilogu naše odluke. I tu kaže da je skupno prikupljanje podataka iznimka i da postoje zaštitne odredbe, primjerice za korištenje filtera, čak i kada se u iznimnim slučajevima podaci skupljaju na skupan način. I onda može na zadnja točka jer je jedan zastupnik rekao da je skupno prikupljenje zabranjeno europskim zakonom. To je ono što sam čuo, a to zapravo nije točno. Ako pogledate e, e, sudsku praksu e, Europskog suda za ljudska prava u Sazburu, onda možete tamo vidjeti da izričito stoji da je skupno prikupljanje podataka moguće, da nije općenito zabranjeno, ali se pritom primjenjuju određene zaštite mjere. I općenit pristup sadržaju je zabranjen, ali to je masovni nadzor, to je nešto što je različito od masovnog prikupljena podataka. A glavni tužitelj je u svom mišljenju također potvrdio da se može prihvatiti skupno prikupljenje podataka ako je korisno za izdvajanje ciljanih podataka i to opet nije masovni nadzor. I zadnja točka. Imajte na umu da i naše države članice također skupno prikupljaju podatke studija Agencije za temeljna prava je to jasno pokazala. Primjerice, u njemačkom, prema njemačkom zakonu se može prikupljati na skupan način podatke u 30% e, udjelu sveukupne komunikacije. Dakle, to su zakoni koji vrijede u našim državama članicama i stoga se postavlja pitanje treba li onda druge države to kod sebe zabraniti. Zašto države imaju skupno prikupljanje podataka? Pa to je zbog toga što je to kad, kad potrebno. Naravno, to ne znači da bi to trebalo biti pravilo, to bi trebalo biti iznimka i moramo imati tu i određene zaštitne odredbe i to je rekao i Sudu sa zburu. Ali Sudu sa zburu također pruža i određenu diskreciju državama članicama vezano uz to kako će obraditi to pitanje i mislimo da se to onda treba primijeniti i na stranu državu kada procjenjujemo adekvatno za tu državu. Dakle, u SAD-u je zakonski gledano isključeno skupno prikupljanje podataka i može se vršiti samo u iznim slučajevima izvan područja SAD-a, primjerice kada se podatke prenosi, prenose iz Europe u e, SAD. Ispričavam se, draga komisijo, govorite više od 20 minuta, znamo da su to kontroverzna pitanja i da su ta pitanja upućena vama, draga komisija, ali molim vas imajte na umu da imamo još dva člana panela i vidim da mi se još netko javio za riječ i Pokušajte biti kratki. Most of the questions were addressed to the commission, but maybe you are also willing... Većina pitanja je postavljena u komisiji, ali evo izvolite, dajem vam sada riječ, ali pokušajte možda govoriti kraće od ovih odgovora komisije. Mislim, razumijem i drago mi je što isto tako razumijete zašto imamo ograničeno vrijeme za svaku točku sastanka Libe. Obično prekršimo zadane rokove, ali pokušamo ipak ne to napraviti. Budući da mi je pitanje postavljeno na njemačkom, htjela bih odgovoriti na njemačkom. Gospodine Fos, vi ste pitali kako istražujemo što se događa sa podacima u Europi kada kritiziramo Ameriku da se to kod njih ne odvija. Ja moram reći da je zaštita podataka jedna tema koja je jako kulturno opterećena i da su u Europi velike razlike. U Europi imamo jako mnogo pritužbi, što praktički znači da svako poduzeće mora računati da će u određenom trenutku se susresti sa nekim tijelom zaštite podataka koji će ju pitati što se događa kod vas, neko se na vas žalio. A kada se radi o prijenosu podataka transatlantski gledano, onda nema gotovo nikad pritužbi zato što osobe ne znaju da se njihovi podaci prosljeđuju dalje. I tu netko mora imati jako veliku motivaciju da um, uopće sazna da je došlo do prijenosa podataka u okviru sustava zaštite privatnosti. Osim toga, sustav zaštite privatnosti je rezultat pregovora gdje postoji europsko pravno shvaćanje koje nije svugdje jasno i američko pravno shvaćanje i koje te dvije strane se trebaju uskladiti. Stoga mislimo da je još i važnije pobrinuti se na ovaj ili na onaj način da svi mislimo isto kada nešto kažemo. I na neki način se to mora napraviti. I budući da je to jedan mehanizam autocertifikacije, se to ne radi tijekom postupka autocertifikacije, jer je tu zapravo poduzeće pre samo na sebe, samo se, ovisno samo sebi i stoga ne znači da svi govorimo o istoj stvari kada imamo pred sobom jednaki tekst. Je li vam to prihvatljiv kao odgovor? Da. Mr. Pellegrini, please, try to make it short too. U redu, gospodin Pellegrini, izvolite, molim vas, budite kratki. Hvala vam, gospodine predsjedniče, pokušat ću govoriti što kraće moguće. Zapravo ću krenuti sa pitanjem gospodina Fosa i onda ću nastaviti. Mislim da nismo govorili samo o FISI, zato što se kod FISE radi o ciljenom prikupljanju podataka na američkom teritoriju, to je već rečeno, a dolazi do nekih procesa izvan američkog teritorija, posebice e, taj prijenos podataka prema sed u to je isto tako nešto što bi trebalo uključiti u evaluaciju sustava zaštite privatnosti i u evaluaciju adekvatnosti. I to je nešto što jasno stoji u zaključcima glavnog tužitelja e, u slučaju šems 2. Što se tiče pick ne, zapravo ne, ombudsmana mislim, što se tiče činjenice da nismo e, detaljno istražili taj postupak. Da, to nas zabrinjava zato što nismo e, zaprimili prihvatljive pritužbe i stoga na neki način očekujemo te iste pritužbe, a pritom ne pozivamo ni njih, ali ipak pripremamo se za njih. I to će biti vrlo zanimljivo za nas, zato što će to biti prilika da poraspravimo jedni e, s drugima, dakle unutar centraliziranog tijela Europske unije i e, unutar osoblja ombudsmana da vidimo kako izgledaju naši postupci. Jer neki od tih postupaka su povjerljivi postupci, što je isto tako za nas Ne možemo onda procijeniti cjelokupni sustav kako funkcionira i zato što ne znamo za neke od tih postupaka. Ne znamo koji su to postupci, ne znamo e, do čega oni vode. I stoga je to jedna prava cena kutija, nešto što još nismo nikad uspjeli preispitati. Komentar komisije upućen nama, iako mislim da je to nevažno članovima odbora Libe. Što se tiče izvješća PIKLAP i preporuka za koje još ne znamo je li se po pitanju njih nešto dogodilo ili ne. Mi smatramo da čak i poboljšanja do kojih je došlo u FISI da se nisu dovoljno sva ta poboljšanja procijenila zato što se to ne tiče europskih e, građana kao prvo i zato što je uveden jedan postupak da se ponovno otvori prikupljanje informacija ne odi prema selektorima, već isto tako da to može dovesti i do stvaranja podataka o selektorima. I to je nešto što također PIKLAB treba procijeniti. Svaki put kada se izmjenjuje neki osjetljiv komad zakonodavstva poput ovog, moramo imati temeljnu analizu toga e, do kakvog će to učinka dovesti. I tu mislim da sam odgovorio na većinu pitanja, pa vam vraćam riječ gospodine predsjedniče. Hvala vam na dodatnim komentarima i naravno da cijenim napore komisije da nam i odgovore mm, kada imamo ozbiljna pitanja za njih koja zavrijeđuju odgovarajući odgovor i svačam, to jest um, cijenim to što oni svačaju upravljanje našim vremenom, ali vidim, a to me iznenađuje da se dva zastupnika javljaju za riječ. I molim vas da se nam obratite, ali u trajanju od dvije minute kako bismo mogli onda dobiti odgovore. Gospođa Intveld, bez brige, gospodine predsjedniče, bit ću kratka. Gledajte, često ćemo se politički i pravno razilaziti u tome kako nešto tumačimo neku situaciju, ali sada sam saslušala vaše kolege koji su jako strastveno branili američki sustav. Zaštite prava europskih građana i zaštite europskih zakona, to je nešto što je u vašim rukama i to me doista plaši. Hvala vam. Ja sam sada šokiran zbog toga što službenici Europske unije brane e, prakse masovnog nadzora od strane Amerike, a vi ste ti koji bi to trebali zaustaviti i stoga je jasno što je javnost tako reagirala na to imamo i Trumpovu odluku koja jasno kaže da se prikupljanje podataka treba ograničiti na ono što je potrebno, ali piše i tamo da se može skupno pohranjivati, da se ne smiju skupno pohranjivati podaci. Dakle, nije, ne se samo prijenosu, već i pohranjivanju. I tu smo čuli nešto i u Europi na sudovima da je da je skupno pohranjivanje, ne samo skupni prijenos podataka, kršenje temeljnih prava i da se ne, ne smije događati. Isto tako, tamo se u odluci Šrems kaže da su nam potrebne odgovarajuće zaštitne mjere e, za naše podatke, a sustav zaštite privatnosti ne ispunjavate uvjete e, pravne zaštite, da može doista doći do pravnog lijeka kada su podaci prikupljeni na nezakonit način. Čuli ste jasne izjave, čuli ste i e, kriticizam na odgovore koje ste nam dali i imate svako pravo da odgovorite. Još jednom, molim vas budite kratki. Biću jako kratak jer smo već odgovorili i neću se ponavljati. Mi smo samo ponovili kako izgledaju elementi američkog sustava a uz to imamo i druge mehanizme koje, koji proizlaze iz sustava zaštite privatnosti i u odluci od sustava zaštite privatnosti su, su svi ti mehanizmi već opisani i na temelju toga mi donosimo odluku o adekvatnosti. Primjerice, ono što stoji u statutu Američkog kongresa, primjerice odjelak 702 FISE o skupnom prikupljanja podataka je činjenica. Ako se ne možemo usuglasiti oko činjenice, onda je to druga stvar. I u potpunosti se slažem s gospođom Infeld, postoje različite tumačenja i s time ću zaključiti kako bih i odgovorio na ono što je rekla gospođa Sipel prije toga. Europski sud pravde i zbog toga sam i rekao da ćemo se možda morati vratiti na to u idući nekoliko tjedana mjeseci će e, Europski sud pravde donijeti odluku ne samo o slučaju Šrems, već i o slučaju zadržavanja podataka i o slučaju međunarodne zaštite e, privatnosti gdje se govori o programu skupnog e, prikupljanja podataka od nekoliko država članica ili nekadašnjih država članica kako će biti Ujedinjena kraljevina i tu ćemo doći, dobiti onda niz elemenata koji će razjasniti tu interakciju, tu međusobnu ovisnost e, između djelovanja tijela vlasti te temeljnih prava i da će se koji su ti kriteriji koji će se primjenjivati ne samo na e, treće države, već isto tako i na vlastite države članice. Mi ćemo svakako pozaviti ta razjašnjenja jer je to nešto što će nam pomoći u radu. Želimo vam svima zahvaliti još put e, i svima želim još jedanput e, sretan e, nastavak e, ove nove 2020. godine. Vidimo se u Strasburgu.